Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan. Hvala svima što ste došli na sastanak odbora regiji. Danas će se održati sastanak u dva dijela. Na prvom dijelu sastanka ćemo se baviti eh, izborom novog predsjedništva odbora regiji. Birat ćemo predsjednika i podpredsjednike. Ja ću sada igrati ulogu privremenog predsjedatelja ovog sastanka, budući da u poslovniku stoji da će predsjednik odbora kojem se završava mandat predsjedati sastankom. Ovime, dakle, otvaram sastanak. A nakon toga posjećam vas e, još jednom ono što sam već rekla, dakle da ćemo u prvom dijelu e, birati e, najprije predsjednika odbora, a nakon toga četiri podpredsjednika odbora. I to svakog od potpredsjednika ćemo birati zasebno jednog za drugim. Molim vas da imate pri ruci vaše kartice kako biste mogli glasati za slučaj da budemo glasali elektroničkim putem. Ako je sve jasno, počet ćemo sada s glasanjem. Možemo početi s izborom predsjednika odbora regiji. Kvorum imamo jer su ovdje prisutni e, članovi odbora e, nadpolovično. E, molim vas sada da predložite kandidate za mjesto predsjednika. Molim da koordinatore klubova zastupnika da dakle, nam oni predlože nekoga eh, za, mjesto predsjednika. Gospodine Van Miltenburg, hvala. E, naš je kandidat gospođa Mihajlova koja već sada predsjedava ovim odborom, a također je spremna prihvatiti da tu dužnost obnaša i u sljedeće dvije i po godine. Hvala lijepa. Ima li još nekih imenovanja? Nema, hvala lijepo. Hvala lijepa. Dopustite mi samo da e, kažem nekoliko riječi. Prije dvije i po godine izrazili ste mi podršku, a to me prilikom uopće niste poznavali. Hvala lijepa. Osjećala sam vašu podršku diljem te dvije i po godine. Davila sam podršku kako svih kolega, tako i svih klubova zastupnika. Hvala lijepa, bila mi je velika čast i zadovoljstvo raditi s vama i učinit ću što najbolje mogu da nastavim raditi na taj način uz potporu svih vaših stručnih znanja i e, vaših političkih stavova. Hvala lijepa i želim nam svima sreću u radu. Nastavit ćemo sada E, evo imam pred sobom e, scenario za izbor predsjednika koji je vrlo dugačak. Sad prelazim na scenario za izbor podpredsjednika. Zapravo radit ćemo na e, istovjetan način. Počinjemo tako što ćemo birati prvog podpredsjednika odbora regije. Pozivam koordinatore političkih klubova da imenuju nekoga i predlože Gospodine Van Mistelro, izvolite. Hvala. I još jednom vam čestitam. I izvrsno smo surađivali do sada, nastavit ćemo tako i u budućnosti. Što se pak tiče kandidata, on je neposredno iza mene, e, gospodin Johims, koji je zastupnik iz Njemačke, kojeg imenuje e, za to mjesto. Je li to za mjesto prvog potpredsjednika? Da, da, tako je. Za prvog potpredsjednika e, predlažem e, Joakima Zelera. Dakle, E, e, ponavljam još jednom da e, tražim imenovanja, odnosno prijedloge za potpredsjednika. Kao prvo čestitam gospođo predsjednice i nadam se da ćemo i dalje dobro surađivati. Mi iz GUA predlažemo gospodina Jonusa Salmažeja kao do predsjednika kao drugog dopredsjednika. Entschuldigung, als ersten. Ja. <laughs> Ispričavam se kao prvog do predsjednika. Okay, finally we have the nomination for... Na posljedku e, i e, imamo dakle e, i još jedno imenovanje, još jedan prijedlog za drugog predsjednika. E, predlažete li još nekoga ne, čestitam gospodine Omarže, izvolite, sjedite na vaše mjesto. Prelazimo sada na izbor drugog potpredsjednika. Gospodine Manmistelo, izvolite. E, Joachim Zeller iz Njemačke Imamo li još nekih prijedloga? Ne, nemamo. Dakle, čestitamo gospodinu Zelaru na izboru za drugog potpredsjednika. Prelazimo sada na izbor trećeg potpredsjednika. E, ima imali prijedloga? gospodine Van Milstenroj. Eh, Pascal Limon je belgijski eh, kolega kojemu želimo predložiti za trećeg podpredsjednika. Predlaže li neko još nekoga za mjesto trećeg podpredsjednika? Ne. Hvala, gospodine Arimon. Eh, vi ste ovim izabrani. molim da zauzmete mjesto koje je predviđeno za predsjedništvo. Prelazimo sada na izbor četvrtog podpredsjednika gospođo Kreve. Da, naravno vama i prvim eh, trima do predsjednika čestitam na izboru. Naš klub ima veliku čast i zadovoljstvo ponovno eh, predložiti Andreju Kostalinov i mislim da će se to dobro uklopiti u ovu galeriju. Are there any other nominations? for the Ima li i još prijedloga za mjesto trećeg potpredsjednika? Ne. Prema tome čestitamo gospodinu Kosolinu. E, izvolite, zauzmite mjesto u predsjedništu. Gospođa Vana, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Iz mojeg kluba želim predložiti za dopredsjednika, odnosno prvo čestitam svim dopredsjednicima, mi svima mi sve podržavamo, no nismo zadovoljni sa rodnom ravnotežom koju smo ovdje postigli. E, ukupno je, što se tiče rodne ravnoteže, loša slika trenutačno u parlamentu a imamo obvezu držati se toga prema poslovniku i stoga je bitno da e, reći da odabir samo jednog ženskog predstavnika od pet izabranih nije u skladu s tim pravilima i stoga bismo mi željeli napraviti jedan akcijski plan e, kako bi se ta e, rodna ravnopravnost u buduće provodila iako sam to sada rekla, ja ću reći da mi sve kandidate i kandidatkinje podržavamo u njihovom radu. Hvala. Hvala. Podsjećam e, članove odbora Regi da gospođa Vana predstavlja odbor Regi u posebnoj skupini za rodnu ravnopravnost. Nadam se da ćemo na sljedećem sastanku koordinatora, što će se održati u veljači, da ćemo dakle tada e, proučiti vaš prijedlog o rodnoj ravnopravnosti u okviru odbora za regionalni razvoj. Ako nema drugih primjedbi, nastavit ćemo sada s dnevnim redom e, redovnog sastanka odbora regije. Najprije usvajanje dnevnog reda, imali primjedbi? Nema. Smatramo da je dnevni red našeg sastanka time usvojen. Započinjemo sada odobravanjem zapisnika sa sastanka održanog 3. listopada 2016. 8. studenog, 9. i 10. E, studenog, kao i 29. studenog 2016. godine. Kao što smo i ranije odlučili, znate da se zapisnici mogu naći na internetu. Preporuke koordinatora za sastanke održane 29. studenog i 11. siječnja bili su upućeni članovima odbora neposredno nakon održavanja tih sastanaka. Kao što je uobičajeno, ne bude li nitko uložio prigovor na te zapisnike do kraja ovog sastanka, onda će se svi zapisnici navedenih sastanaka će se smatrati usvojenim. Sljedeća točka dnevnog reda su priopćenja predsjednice. Dala sam već e, najznačajniju priopćenje. Naime, rekla sam vam da mi je velika čast i zadovoljstvo surađivati s vama. Imam, međutim, još jednu stvar koju vam želim priopćiti, vezano je za naš redovni rad. 29. studenog odbor regi usvojio je e, e, izvješće gospodina Van Mistelroja i gospođe Krebs o e, strukturnim reformama e, i to velikom većinom. Tada smo odlučili otvoriti međuinstitucionalne e, pregovore s vijećem i s komisijom gdje smo odobrili i imenovali sastav pregovaračkog tima. Prvi takav sastanak održan je 11. siječnja 2017. godine. Pregovori su otvoreni u duhu dobre suradnje i e, s ciljem da se brzo završe e, pregovori i da dođe do izmjene uredbe. Uočeni su, e, su bitna pitanja i ista su postavljena već u prvoj razmjeni mišljenja prema predlogu tajništva govorili smo o bitnim aspektima mandata parlamenta, govorili smo o uredbi, o radnom o programu rada i o nadzoru parlamenta samog programa. Na kraju prvog sastanka sudionicu se dogovorili oko čitavog niza aspekata o kojima <clears throat> će, o kojima će razgovarati na sastancima stručnjaka. <clears throat> Sljedeći politički dijalog održat će se 25. <clears throat> siječnja 2017. E, godine, a o tome ćemo vas izvijestiti na sljedećem redovnom sastanku. Dakle, toliko o ovom e, programu strukturnih reformi i našem e, trenutnom dijalogu s vijećem komisijom. Nema komentara. <clears throat> U redu. Onda ćemo sada prijeći na razmatranje e, prijedloga mišljenja izvjestiteljice gospođe Breso, a radi se o Europskom fondu za strateška ulaganja <clears throat> kao i o <clears throat> kao i aspektima koji su vezani za to. E, izvolite, gospođo Breso. Hvala lijepa. I još jednom čestitam na izboru za mjesto predsjednice odbora Preću sada na talijanski jezik. Predsjednice, dragi kolege, htjela bih vam ukratko predstaviti rad na e, koji sam obavila za mišljenje našeg odbora o proširenju EFSI-a. Dakle, sve ono što je bitno za rad našeg odbora. Ograničila sam se naravno na to jer e, za slučaj da e, bih to e, prekoračila, onda drugi odbori to ne bi prihvatili. Drago će mi biti čuti vaše primjedbe na moj rad. Za početak, EFS je imao pozitivan i konkretan utjecaj na gospodarstva europskih zemalja. Bila je to prva važna inicijativa kojim se otvara novi put u Europskoj uniji. Dakle, da i privatna ulaganja uz jedan javni okvir, uz odgovarajuća jamstva, može biti dobar u trenucima krize. Iz tog razloga mislim da je ključno da se s nastavi i e, e, baš onako kao što to i predlaže Europska komisija. Mislim da treba e, odgovarajući proračun koji treba dati tom e, fondu i trebamo uočiti koji su bili kritični e, aspekti tog fonda. Naravno, ne možemo misliti da će EFSI uzimati trajno sredstva iz drugih programa koji su vrlo važni za naše građane i koje u osnovi funkcioniraju u ovom trenutku koji je tako težak za naš kontinent. Jasno je da pitanja vlastitih sredstava ostaje i dalje relevantno. Tu postoje dakle ograničena, ograničena sredstva, ali trebalo bi povećati sredstva koja se stavljaju na raspolaganje za ulaganje u Europskoj uniji. Ja sam pokušala raditi na kiruški način, dakle intervenirala sam samo tamo gdje sam smatrala to nužno kako ovaj kompleksan tekst ne bih mijenjala, a na tom tekstu radi velik broj odbora. I ja e, sam dakle predložila i amandmane, radi se o uredbi, i jednom kada ih izglasamo onda ćemo ih e, podržavati na onim odborima koji su odgovorni za to izvješće, a to su Ekon i e, odbor za proračun. Prvo na čemu sam radila jest na povećanoj sinergiji između strukturnih fondova i EFSI-a. Radi se o različitim fondovima, imaju različite ciljeve, jedan za investicije, druge za kompleksnije politike. Međutim, ono što je bitno da rade zajednički tamo gdje je to moguće kako bi se ostvarili zajednički ciljevi Europske unije, a to je e, kohezija koja će biti gospodarska i politička, kao i ostvarivanje gospodarskog rasta ti instrumenti trebaju imati istinsku komplementarnost, a možda će se trebati e, zbog toga približiti različite knjigovodstvene uredbe, jer raznovrsni tekstovi e, to e, čine težim. Važno je da se ostvare konkretni koraci kako bi se uspostavila veća geografska ravnoteža za fondove EFSI, odnosno za ulaganja EFSI-a. Mi govorimo ovdje o privatnim ulaganjima i govorimo o tome da se treba zajamčiti kvaliteta tih ulaganja, ali treba dati e, jedno poboljšanje putem tog savjetodavnog centra. To bi omogućilo usprkos činjenice da fond ostaje otvoren i da se temelji na kvaliteti, ali bi omogućilo dakle, da u tome sudjeluju i države koje su manje sudjelovale u tome. Ono što će biti bitno za budućnost EFSI-a da e, će biti da se zajamči e, pridodavanje e, novih projekata, a mislim da će se to moći ostvariti uz nacionalne ili regionalne platforme ulaganja to mogu biti i regije velikih e, država, kao što manje države mogu stvoriti regionalnu platformu. Takve bi platforme mogle biti korisne zato što mogu biti instrumenti koji će e, imati više sluha za situacije u pojedinim teritorijima i na taj način bi mogli privući još više ulaganja. Recimo, to je dobro funkcioniralo što se tiče malih i srednjih poduzeća, a manje kad se radilo o drugim privatnim instrumentima. Jer države su manje prisutne, a 60% privatna ulaganja EFSI-a daju privatni ulagači. Treba se baviti financijskim instrumentima i odlučiti koji će od njih biti ključni za ostvarenje inicijativa u okviru EFSI-a. Sve je to vrlo složeno, a bilo bi e, dobro da se dakle e, strukturni fondovi i EFSI e, da rade na jedan komplementaran način. predsjednik udruga udaljenih perifernih e, pomorskih područja nam je na ovom odgovoru govorio o tome e, i govorio o tome kako bi EFSI trebao sudjelovati u velikim projektima ulaganja u našim teritorijima. E, dakle, ponekada su modaliteti vrlo raznovrsni. Dobit ćete dakle tekst, vidjet ćete amandmane e, koje proizlaze iz e, mojih primjedbi i naravno tu sam da saslušam e, sve vaše primjedbe i predloge i na osnovu toga da izmjenim sam tekst. Hvala lijepo. Započet ćemo sa izvjestiteljima u Sijeni i njihovim mišljenjima. Gospodin Dojić, izvolite. Eh, eh, Hvala vam lijepo. Dragi kolege, ovo nije puka formalnost, prije svega bih volio čestitati gospođi predsjednici i potpredsjednicima na izborima, odnosno ponovnim izborima. Čestitam vam dakle svima i želim vam plodonosan, uspješan rad u nadolazeće dvije i pol godine. Sada bih se pozabavio našom temom nacrtom izvješća Bresom. Za početak par riječi o nekim zamislima. E, degirao bih e, u ime Pučana i prije svega rekao da moramo reći kako je EFSI godinu dana nakon pokretanja došao do točke u koje Europska komisija izlazi s prijedlogom produljenja trajanja fonda kako bi se povećala podrška za projekte koje se tiču zaštite okoliša i povećali resursi. Što to točno znači? Po nama, to znači da nitko nije dovoljno temeljito procijenio kako je EFSI funkcionirao tijekom prve godine svog rada. Dakle, postoji znatna nesigurnost. Europska komisija nudi svoj prijedlog bez da je zapravo temeljito procijenila rezultate i govore o produljenju vremena, povećavanju resursa i ciljeva. I to zapravo čine u trenutku u kojem još nitko nije završio temeljitu procjenu funkcioniranja fonda. Niti komisija, niti parlament za tako nešto nije imao priliku. To je prva stvar. Drugo, spomenuo bih nešto čega se i gospođa Breso dotakla u svom uvodu. Nakon što smo proučili ovo izvješće, smatram da postoji velik broj pozitivnih, kvalitetnih prijedloga koje možemo podržati. Jedan od najvećih problema koje je gospođa Breso spomenula je sljedeći. FC i plan za ulaganja koji određuje upotrebu ovog fonda nema dodjelu u zemljopisnom smislu. Svi znamo u čemu je razlika između strukturnih fondova i EFSI-a. Dakle, svi znamo na koji način se oni razlikuju u svom funkcioniranju i da kako da ne govorimo da bismo trebali imati omotnice za svaku posebnu državu članicu unutar EFSI-a, no radi se o ozbiljnom problemu u funkcioniranju ovog fonda zbog toga što ne postoji zemljopisno jednaka raspodijeljenost. Dovoljno je pogledati projekt i pogledati države članice Europske unije prije 2014. kako bismo vidjeli da se nalazi na 90% ako pogledamo financijska jamstva koje EFSI nudi. 90% ovih jamstava dakle ide državama članicama koje su se Europskoj uniji pridružile prije 2004. godine, a ostale zemlje koje su se pridružile nakon 2004. mogu koristiti samo otprilike tih 10% resursa Ispričavam se što ne baratam preciznim brojkama ovdje. Što to zapravo znači? Ukoliko pogledamo po pojedinim gradovima financije, imamo 20.000 eura po osobi, naspram 7 eura po osobi u ove dvije skupine zemalja. Dakle, u državama članicama koje su se pridružile prije 2004. 20.000 eura po osobi, a u državama koje su nakon 2004. pristupile 7 eura po osobi. Taj problem je vjerojatno u samoj srži poteškoće s kojima se suočavamo i vrlo smo sretni što gospođa Bresa pokušava ispraviti ovu situaciju i EPP bi također volio predložiti amandmane u tom smjeru. Nadalje, kako poboljšati sudjelovanje malih i srednjih poduzetnika? Ono je već poraslo, što je pozitivna stvar. EFSI je ostvario rezultate u tom smislu. Neću laziti u statistike, no svi znamo da nema niti jedne države članice u kojoj mali i srednji poduzetnici nisu okusnica gospodarstva. Tako doista trebamo poticaj, doista im trebamo pružiti podršku jer oni doprinose poticaju BDP-a diljem Europske unije. I za kraj, nešto što je također gospođa Bresa spomenula, odnos između strukturnih fondova i EFSI-a. Možda bi to trebalo malo snažnije naglasiti. Vidimo da koordinacija, sinergija, usklađenost između EFSI-a, strukturnih fondova bi trebala biti što je snažnije mogući. No istodobno, bojimo se da se pojavljuje jedan problem. Problem koji je djelomično rezultat nedostatka sinergija, a djelomično rezultat razlika u pristupima koji se koriste. Ne govorim da se ta dva pristupa suprotstavljaju međusobno, no ova dva fonda kad kada se doživljavaju kao alternative, ljudi ih doživljavaju kao alternative ili će se koristiti EFSI ili strukturni fondovi. Dakle, trebamo jasno reći kada provodimo bilo kakve promjene da je povećanje vremenske valjanosti resursa FCA ne znači, niti će ikada značiti da će FC predstavljati alternativu kohezijskoj politici, niti sada, niti nakon 2020. I smatram da smo mi ovdje na odboru regiji, na pravom mjestu gdje bismo jasno trebali reći uz porazum svih klubova zastupnika da da je kohezijska politika nešto što je u samim ugovorima i što će se nastaviti nakon 2020. i što je temeljna pretpostavka zadana vrijednost s kojom započinjemo, a EFSI se samo nadovezuje kao dodana vrijednost na to, no nikada ne može predstavljati alternativu. To bi bile moje reakcije, zamisli na komentare zastupnice Breso u ime EPP-a. Hvala. Zastupnica Tomešić. Gospođo predsjednice, prvo želim čestitati vama na reizboru, čestitam svim dopredsjednicima i mogu doista reći zahvaljujući vama da se ovdje osjećam u ovom odboru kao da smo jedna velika obitelj. Podržavam izvjestiteljicu Breso u njenim nastojanjima da se usporedo sa ovim mišljenjem odbora za regionalni razvoj o izmjenama uredbe europskog parlamenta i vijeća o europskom fondu za strateška ulaganja treba zajamčiti sa jedne strane bolja koordinacija instrumenata jačanjem sinergija i osiguravanjem njihove komplementarnosti na način da se ne preklapa potpora raznih instrumenata i fondova unije a s druge strane efektivna dodatna vrijednost inicijativa i projekata s potporom EFSU-a. Posebno bih htjela istaknuti važnost suradnje s regionalnim i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama gdje bi potencijalna sinergija i komplementarnost između projekata ESIF-a i EFSU-a u pogledu potpore održivom ulaganju mogli doprinijeti pružanje proaktivne potpore osnivanju platformi za ulaganja kako bi se ostvario cilj iz stavke 1 i olakšala potpora savjetovanjem na lokalnoj razini Europski savjetodavni centar za ulaganja će se nastojati služiti stručnim znanjem Europske investicijske banke, komisije i nacionalnih razvojnih banaka ili institucija. Isto tako, htjela bih staviti naglasak na važnost pružanja ciljane podrške u vezi s upotrebom tehničke pomoći za strukturiranje projekata, upotrebom inovativnih financijskih instrumenata s posebnim naglaskom na malim i srednjim poduzećima upotrebom javno-privatnih partnerstava i prema potrebi savjetovanjem u pogledu relevantnih pitanja zakonodavstva Unije, naravno uzimajući u obzir posebnosti i potrebe država članica sa manje razvijenim financijskim tržištima. Nadalje, Europski savjetodavni centar za ulaganja obavještava komisiju o svim regulatornim preprekama koje utvrđuje tijekom svojih operacija te na taj način stvara pozitivan krug povratnih informacija između eib i komisije. Hvala lijepa. Thank you Hvala vam lijepo. Sljedeći izvestitelj sjeni sam ja, pa bih se prebacila na bugarski i prije svega zahvalila gospođi Breso. Novište po predloženje regulamenta. Dopustite mi da zahvalim gospođi Bresa na mišljenju. Radi se o mišljenju koji e, se bavi produženjem rada tog fonda, ali isto tako i s povećanjem financijskih sredstava u tom fondu, ali isto tako i izmjenom nekih aktivnosti e, u okviru samog fonda. Kakva je sada operativna situacija nakon prve godine funkcioniranja samog fonda? Fond u osnovi postoji kratko vrijeme, ali neke su se stvari sasvim jasno pokazale. S obzirom na financijske restrikcije koje postoje svugdje u europskim institucijama, vrlo je važno privući više kapitala za projekte takve vrste. To će omogućiti da se nacionalne platforme razrade, a i da se te platforme financiraju iz takvih instrumenata. U tom smislu želim podržati stav gospođe Breso. Treba dakle više koordiniranja među instrumentima jer je to najbolji način da se poboljšaju i prošire mogućnosti ulaganja u javne projekte. Važno je također da taj fond kao i fond o prekograničnim e, investicijama budu e, razmotreni jer ulaganja preko granične prirode imaju i više nego li drugi projekti dodanu vrijednost. Važno je da ojačamo ulogu Europskog savjetodavnog centra te da e, savjetodavne usluge više razvijemo na regionalnom, lokalnom i nacionalnom nivou. To je način e, da imamo bolje fondove u budućnosti. Potrebno je da o projektima dobijemo više podataka. Mislim ovdje na projekte dakle, koje se financiraju iz Fonda za strateška ulaganja. Ja se e, također zalažem i podržat ću one amatmane koje govore o izmjenama aktivnosti u tom fondu. Zahvaljujem eh, gospođi Preso na nježenu nacrtu mišljenja i tome što govori da treba optimizirati fond, a isto tako da treba kombinirati rad tog fonda sa eh, strukturnim fondovima. Lokalne vlasti moraju više sudjelovati u tim fondovima, a i također moraju više biti u nacionalnim platformama. Dodala bih da revizija uredbe e, treba biti napravljena tako što će se financijski okvir uzeti u obzir a e, treba ga se uzeti u obzir i u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje nakon 2020. godine. Naš odbor ovdje može igrati ulogu i mogu tome nastaviti kasnije. Zastupnica Mišel. Da, srčno hvala. Ja bih e, žela reći da što se naše kluba tiče, sumnjamo je li ovo sad pravi trenutak, dakle godinu dana nakon stupanja ove inicijative na snagu, da se govori o produljenju, odnosno da se odlučuje o tome. Europski revizorski sud nam je u studenom prošle godine e, u jednom stavištu je rekao da gotovo da nije bilo nikakvih dokaza da e, je predloženo e, povećanje opravdano i osim toga nedostaju e, nedostaje sveobuhvatna ocjena posljedica. Ono što nam je potrebno je iskrenost i način i dobar način vrednjovanja EFSI-a mi smo sa nekoliko saveznih država u Njemačkoj imali razmjenu mišljenja i sve one su pretpostavile da je EFSI ima pravila koje su usmjerena na velike projekte i da nema dovoljno povezanosti sa regionalnim potrebama i sinergijama. Tako da na taj eh, način ti ta sredstva nisu ocijenjena kao djelotvorno uložena. Ono što možemo reći da u regijama koje zaista imaju velike potrebe, novac, taj novac uopće ne dolazi i to sve govorim u okviru jedne bogate Njemačke. Kriteriji za poticaje su i dalje prilično labavi, nema dovoljno transparentnosti i kao i prije, mi smatramo da e, je ovaj instrument poticaja zapravo nešto na što treba gledati vrlo kritički. Što se tiče e, smatramo da e, zapravo ovo krije opasnost da javna da se obrne koncepcija javnih usluga u tom smislu ja ne e, ne mogu podržati optimističko mišljenje komisije. Mi smatramo da ovdje doista treba nastaviti sa evaluacijom, a ne u ovom trenutku već e, propisati određeno produljenje ovog fonda. Zastupnica Vana. Hvala predsjedavateljice. E, gospođo Resonce, ja doista cijenim vaš rad kao e, izvjestiteljice u sjeni, no vaše kritici mogu se priključiti samo djelomično. Za nas e, cijela ta konstrukcija EFSI-a potkopava ciljeve kohezijske politike i kao što su pokazali i rezultati Europskog revizorskog suda, mislimo da doista nema povoda da se opravda produljenje ovog fonda. Dosta je loše to povezano sa kvalitativnim ciljevima, samo 4% je otišlo u infrastrukturne projekte, samo 9% u projekte zaštite okoliša i slično. Dakle, ta upotreba sredstava trebala je biti vezana, to nam je uvijek obećavano od samog početka ovog fonda, a Međunarodna organizacija rada je osim toga vrlo jasno rekla da efekti zapošljavanja u EFSI-u postoje samo ako se e, investira u one regije gdje vlada visoka nezaposlenost. Međutim, kod odabira projekata o tome nije vođeno računa. Ja želim reći da ovdje uopće povlačenje novaca bez, e, bez ikakvih granica i strukturnih fondova u EFSI, pa smatramo da to za nas zapravo kraj kohezijske politike kakvu mi poznajemo i to je, a ona je upravo osnova e, cijelog našeg gospodarskog i teritorijalne e, povezanosti i na neki način ovo je i kraj načela partnerstva jer nema uključivanja lokalnih aktera i civilnog društva. No, ipak jednu točku gledam kao pozitivnu, pozitivnu a to je korak da 40% sredstava EFSI-a E, se koriste za infrastrukture i inovacije i da su bi trebali biti vezani za mjere za zaštitu od klimatskih promjena. To je svakako jedan važi korak e, i e, koji će podržati jaču ciljanost ovih fondova. U svakom slučaju to je točka koju treba spomenuti u pozitivnom svjetlu E, u smislu neke promjene EFSI-a. Osim toga želim navesti jedan konkretni prijedlog, a to je jača transparentnost. U tom smislu da sada imamo odobrene projekte koji su na web stranici Europske investicijske banke i to neposredno nakon odobrenja projekta oni moraju biti tamo objavljeni e, jer bojim se da ako se projekti budu objavljeni tek nakon potpisivanja ugovora da bi to značajno smanjilo transparentnost jer to potpisivanje može biti više mjeseci pa nekad i godina e, nakon odobrenja. E, bitno je da dobijemo e, zapravo informacije što prije, to jest neposredno nakon što je projekt odobren ja e, se nadam da će izvjestiteljica uzeti u obzir ove naše napomene. Hvala vam, Hvala lijepa. Dopustite mi da čestitam svima koji su izabrani vama predsjednice i podpredsjednicima i želimo dobru suradnju Pokret pet zvijezda će surađivati u sljedeće dvije i po godine s vama i davati potporu. Oprostite što nisam ranije došla, ali bila sam na drugom odboru gdje smo morali čekati da e, se jedan od potpredsjednika iz pokreta pet zvijezdica izabere kao predstavnik kluba FDD i još jednom e, do toga nije došla, ali mi se nećemo time pomiriti i e, mi ćemo se i dalje nastaviti boriti. Ako ste dvije i po godine prije dvije i po godine imali izliku da nas ne poznajete u međuvremenu ste nas upoznali i vidjeli ste da naš pokret se zaista temeljito priprema i brani prava građana Europske unije. Oprostite što sam dakle govorila o tome, ali mislim da je to bilo važno reći ovdje. Postoji mogućnost izmjene dvije uredbe. I e, radi se o planu ulaganja koji pred lažnim paravanom komplementarnosti i dodavanja i sprege sa kohezijskim e, instrumentima ovdje zapravo e, se e, ne čini ono što treba iz drugih fondova kao što je obzor za 2020. godinu. Tu vidimo projekte koji se predlažu koji uopće nisu održivi inicijativa EFSA je ne samo nešto što e, dopušta e, da banke rade na određeni način, već se pokrivaju i jako mnogi aspekti kroz to što se ne daju točni podaci i nema dovoljno elemenata o visokim rizicima. Prošlo je godinu dana od kako je EFS uveden i jednostavno mi ovo ne možemo podržati jer najavljeni e, efekat poluge je nešto što čega ne dolazi i zaista nedostaje jasnoća. Eksus se kombinirao s drugim europskim fondovima i trebao je biti vezan za mala i srednja poduzeća ali e, već i sama Europska banka kaže da ima malo elemenata prema kojem bi Europski fond za strateška ulaganja bio opravdan. E, sam e, revizorski sud kaže da povezanost EFSU-a i neovisnih elemenata da se jednostavno poništila. I jednostavno svi ti problematični aspekti i njihov zbroj e, rezultiraju time da smo mi vrlo kritični i da se protivimo onome što je u svojoj uredbi predložila komisija. Hvala, hvala lijepo. Imam popis zastupnika članova odbora koji bi se voljeli javiti za riječ. Pa ćemo započeti sa gospodinom Zelerom. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja moram u odbor za proračunsku kontrolu jer će tamo biti izbori, ali evo kratko ću reći. Ja se slažem da možda nije pravo vrijeme da odlučujemo o produljenju EFSI-a i da je potrebno prije napraviti duboku analizu dosadašnjih aktivnosti. Ja sam mišljenja da, a budući da je to i gospođa Bresov spomenula, da prvo trebamo razjasniti da Europski fond za osiguranje investicija nema veze sa strukturnim fondovima. Meni se čini da je, da je teško moguća kombinacija dvaju mogućnosti financiranja. u strukturnim fondovima odlučuju države članice i regije i to se dodjeljuje kao um, poticaj, a ovome odlučuje isključivo Europska investicijska banka i to je zajam, to je velika razlika. E, pitanje se postavlja odakle novac za produljenje. Ako bi taj novac bio iz europskog proračuna, mi znamo da je on već prednapregnut različitim drugim financijskim instrumentima. Ja ne mislim da će e, kolege iz ITRA ili odbora za e, promet ili obzora 2020 ili iz e, Connecting Europe Facility biti spremni odreći se dijela novca koji je njima dodjelen proračunski. U svakom slučaju želim ukazati na to da EFSI definitivno nije zamjena za nastavak strukturne politike nakon 2020. Ne može to ni biti. E, stoga ne bi smjelo e, biti nikakvih rezova u tom smislu, u smislu strukturne politike. I ja sad opet dolazim e, do postizanja ciljeva. Ako pogledamo E, pojedinačne projekte, a bitno je ostvariti određene strateške ciljeve. Jedini projekt koji sam vidio je u Grčkoj 5 e, e, milijuna za jednu mediteransku dijetnu tehnologiju koja zapravo se radi o tome da se zasićene masti u mesu zamjenjuju nezasićenima. Ja ne znam, ako je to strateška investicija, za mene za mene bi to bilo sasvim nešto drugo. U svakom slučaju nakon e, početnih e, koraka mi imamo EIB e sigurno ima nastavak, ima interese za nastavak EFSI-a, no mi moramo vidjeti u kojem smislu je ovo doista dio strukturne politike. Ima to vjerojatno smisla, ali jesu li, je, otvoreno još pitanje da li su postignuti oni rezultati koji su trebali biti postignuti. Hvala gospodin Bolček, e, imate riječ. Hvala što ste mi dali riječ. E, slažem se e, s ovim što je gospodin Celer upravo rekao. Prerano je pokušati ocijeniti EFSI fond. Osim toga, ono što je još rečeno, pozdravit ću činjenicu da je komisija, može čak i pod pritiskom našeg odbora, se složila osnažiti element e, dodanosti ovog projekta, dodane vrijednosti ovog projekta. Mi bismo se trebali pitati da li metoda koju je komisija odabrala kako bi se upravo e, osnažio to načelo dodanosti, da li je to e, logično odabrano. Odbor regija je također e, dao i svoju ocjenu ove metode. Oni e, ne smatraju da je to najdjelotvornija metoda, pa bih e, zapitala gospođu Bresa da li ova metoda koju je komisija odabrala je doista dobra, korektna i što mislite o prijedlozima koje je odbor regija dao komisiji ako ste čuli uopće za njih. Zahvaljujem i čestitam svim članovima ponovno odabrenog eh, predsjedništva, počevši sa eh, predsjednicom. Govorit ću rumunjski. Smatram da u bolje definiranim uvjetima da bismo mogli bolje glasati za proširenje i produženje Europskog fonda za strateška ulaganja. Smatram ipak da postoje određeni aspekti koji bi se morali poboljšati. Prije svega, strateška dimenzija tih ulaganja treba biti zaista ključna. Ako pogledamo koja su to prioritetna ulaganja, vidjet ćemo da među njima rijetko ima projekata koje bismo mogli okarakterizirati kao strateške. Gospodine Zeller, ne može se govoriti o strateškim ulaganjima kada su ulaganja u visini od svega 5 e, milijuna. Strateški aspekt morao bi biti zaista preduvjet i to sine qua non. Geografski aspekt također je vrlo važan. Ako pogledamo koja su sredstva dodijeljena tijekom prve godine postojanja tog fonda, vidjet ćemo da postoji ogromna razlika između zemalja korisnica i ostalih zemalja. Naglašavam, radi se o enormnoj razlici. 6 do 7 milijardi s jedne strane, a svega 5 milijardi za druge države. Vrlo dobro znamo da su države koje e, mogu koristiti kohezijsku politiku, da su oni e, neto pridonositelji e, EFSU. Ako se ne uspostavi ravnoteža, nećemo moći dopustiti da se fond nastavi na ovakav način. Još jedna vrlo bitna stavka, a to je potreba da se ovom prilikom naglasi sljedeće. EFSU nije alternativa zamjena niti dopuna buduće kohezijske politike. Ako naš odbor ne bude pazio i ne bude to naglašavao i e, govorio članovima vijeća koji žele radikalnu promjenu e, kohezijske politike, te ako ne budemo mogli ostvarivati strateška ulaganja, ako ne budemo mogli imati dakle e, takvu i jednu ulaganje, moramo neke stvari vrlo jasno reći, a to je da je odsudno da nađemo odgovor na potrebe za tehničku pomoć za sve one zemlje koje imaju poteškoća koristiti te fondove. Zašto? Često se kaže da postoje zemlje koje imaju dovoljne kapacitete za korištenje tih fondova. Međutim, ako su samo te zemlje, one koje mogu koristiti takve fondove, onda više ne možemo govoriti o kohezijskoj politici. Ne, e, moramo imati na umu činjenicu da trebamo pomoći svim zemljama i zbog toga je zaista važno davati stručnu i tehničku pomoć tim zemljama. U protivnom, ljudi će sve više biti euroskeptici, jer oni lijepo vide da novac uvijek ide u istom smjeru i nikada u, njihove krajeve. Ne vidim nikakvu stvarni prijedlog koji omogućuje da se ovo e, neravnoteža ispravi, ali čestitam izvjestiteljici, o, njezin je prijedlog i mišljenja vrlo dobar, ali uz našu pomoć uvjeren sam da će načiniti vrlo dobro mišljenje i to ne samo za naš odbor i za parlament, već i za vijeće, jer u većini slučajeva vijeće je to koje predstavlja stvarni problem. Hvala gospodine Van Miltenburg. Hvala vam. Kao prvo ja čestitam i vama, a i pet dopredsjednika. Ja ću vrlo kratko govoriti. Zapravo imam više pitanje nego izjavu. Moje pitanje se odnosi na amandmane 3 i 10 u izvornom tekstu prijedloga imam dojam da Europska komisija se pokušava usredotočiti kako bi izbjegla da EFSI služi svim vrstama infrastrukturnim projekata, svim vrstama projekata autocesta, kao što je primjer u Nizozemskoj, gdje doista se možete pitati da li to načelo dodanosti postoji e, to se odnosi na amandman 3, ali isto tako i na amandman 10. Zar ne otvarate time Pandorinu kutiju? Gdje ćemo doista izgubiti fokus u takvim projektima tako što se dodaju primjerice projekti koji se sastoje od ulaganja u autoceste gdje je komisija predložila dodati da ako oni uključuju jednu kohezijsku zemlju no s amandmanom vi omogućujete da ti projekti autocesta budu bilo gdje u Europi nema više takvog ograničenja. Isto se odnosi na amandman 3 gdje u cijelosti mijenjate tekst i govorite samo o održivoj infrastrukturi, ne fizičkoj infrastrukturi, ne e, neopipljivoj infrastrukturi, kao što je e-infrastruktura recimo tako dalje. No ono što e, je e, održivo za jednog dionika ne znači nužno da je održivo i za drugog. E, mislim da je to prilično rizično u smislu amandmana i imam svoje dvojbe u odnosu na ova dva amandmana. Zahvaljujem. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Bandenstrovo. Hvala vam. I ja bih se nadovezao na ovu raspravu. Moram naglasiti ovo što je e, rečeno o trenutku ovog produljenja. Ja se sjećam da e, je bilo rečeno da bi prva ocjena trebala biti oko 2018. Ja sam e, opetovano pitao kada će biti evaluacija. To je kao da sada počnete nešto, pokrenete i e, prošlo je tek 5 sekundi i sada neko kaže moramo to produljiti. A, ne, pet, sekundi nakon što je neka raketa lansirana, a to je prerano, prerano je to e, za Europsku komisiju da sada izlazi sa ovom cijelom lavinom novih stvari. No evo, jasno ću to reći. Drugo, e, E, revizorski sud je također rekao da trenutno nema konkretnih dokaza. E, možemo samo vjerovati da ako nastavimo s istim stvarima da će se stvoriti prostor za investicije. No, ako pogledamo dublje, upravo je to načelo dodanosti ono koje smo, e, na kojem smo inzistirali. No, u prvom prijedlogu nije toga bilo. Samo to je bilo, radilo se samo o uvođenju privatnog kapitala uz visoke rizike. I ono što je i dalje u e, tekstu, smatramo da to sve skupa treba dokazati. Kao što je gospodin Van Mintbudek rekao, ako e, ulažete recimo na jugu Njemačke, e, milijune ulažete, a tamo nema nezaposlenosti, onda se pitamo koji je visoki rizik tamo. Tamo nema visokog rizika. Znači moramo razmatrati e, postoji e, li element dodanosti. Ako ne, onda projekt nije jednostavno nije dostupan za ovako financiranje. Osim toga, treba želim reći nešto o razini rizika. Bilo je rečeno nešto o, da će rizik biti veći ako se banke ne uključeno u polovici projekata, gotovo da ih i nema možete naravno neke stvari odraditi i ranije. Naravno, ovo i može biti dobar instrument, no sada ako ne uzimate više nikakav dodatni novac iz europskog proračuna, a uzimate toliko puno više novih projekata, onda zaista se pitam je li to neki hokus pokus e, ili se izlažete rizicima jer činjenica jest da e, status eib nikada neće biti uputen, upitan. Oni će možda željeti samo smanjiti razinu rizika. Znači, mislim da se moramo vratiti na načelo dodanosti i na taj karakter rizika. Možda je to neki drugi, drugi odbor treba preuzeti ova pitanja, ali u svakom slučaju je to potrebno. Što se tiče geografske ravnoteže, je krajina dobila više projekata, a ona sada odlazi. E, bila su to golema ulaganja u Ujedinjenoj kraljevini i oni su uspjeli očito apsorbirati ta sredstva, a drugi nisu, jer ili nisu bili spremni ili nemaju dovoljno usposobne banke ili tisuću drugih razloga, ne znam. I zadnja još jedna napomena vezana je uz efekte da sada imamo proceduru istovremeno sa omnibusom. I ako čitate omnibus, pozivam vas e, da pročitate definitivno postoje nekoliko pravnih prilagodbi kojima bi EFSI mogao biti više utemeljen na kohezijskim projektima. Kao neka vrsta jamstva. Zar nije bilo nam, zar nije postojala namjera da u realno europsko gospodarstvo uđe pravni kapital, a ne da e, javni kapital preuzme rizik od EIB-a, od Europske investicijske banke. Mislim da je priča drugčija nego što je bila na početku. Trenutačno je došlo do inflacije ključnih ideja ovog projekta i onoga gdje sada stojimo. I što se tiče ovog pravne stvari i prilagodbi putem omnibusa u našim vlastitim propisima, ako pogledamo isti taj iste te kritike ili isti pozitivni pristup u ovoj proceduri, mislim da je ovo win-win situacija za naše procese u odboru regije. U svakom slučaju radio bih dalje s vama na ovim amandmanima. Hvala. Thank you very much, Madam Hvala, gospođo Maletić. E, slažem se s ovim što je do sada rečeno i želim naglasiti da je cilj EFSI-a na samom početku bilo povećati investicijske kapacitete u cijeloj Europskoj uniji. Ako želite povećati investicijske kapacitete, naravno da se cijelo vrijeme e, i preklapamo sa drugim projektima koji programima koji postoje na razini Europske unije i sa kohezijskom politikom. No problem je u tome da prva namjera nije bila da postoje ta proklapanja jer kao što je bilo rečeno, Europska komisija rekla da ćemo financirati privatne projekte i rizične projekte, a sada ako pogledamo listu projekata koji se financiraju e, iz EFSI-a u državama članicama, vidimo željeznice, e, autoceste, tunele, E, različite inkubatore i druge javne projekte, znanstvene projekte i tako dalje, a to nije bilo ono što smo željeli iz EFSI-a, jer to se doista u velikoj mjeri preklapa sa kohezijskim fondovima a brojnim državama članicama nedostaju nam gotovi projekti koji su spremni za financiranje, e, a s druge strane postoji EFSI koje krade projekte, tako da na kraju nećemo iskoristiti kohezijske e, fondove, već EFSI. I tu dolazi do velike zbunjenosti, a mi moramo na to reagirati. Hvala. Hvala, gospodin Hvala vam, gospođo predsjedavateljice Da, mi želimo u trenutku razgovarati o tome kako omogućiti investicije u Europi i mislim da je dobar trenutak da se razgovara o tom pitanju. Naravno, čaša uvijek može biti napola puna ili napola prazna. Ja bih radio rekao da je napola puna jer činjenica jest da se u Europi više ulaže. No, ne smijemo biti naivni. Ja vjerujem ako slušamo ovu raspravu danas da ćemo onda razumjeti da je EFSI nešto što se razvilo drugačije nego što je izvorno bilo zamišljeno. I stoga dijelim mišljenje kolegice Maletić i drugih kolega. Doista se čini da se EFSI želi razviti u smjeru da zauzme mjesto naših strukturnih e, fondova i to je ona raketa koja ide prema gore, a zapravo ne znamo kamo ide. A usprkos tome e, radimo evaluaciju u ovom trenutku zato što smo e, politički odlučili da želimo da ta raketa ide dalje, da ide gore, ali ako ona ide gore e, onda se postavlja pitanje o čemu ćemo ovdje odlučivati. U svakom slučaju ne bismo trebali toliko kritizirati EFSI, možda bi sami sebe trebali e, preispitati i vidjeti kako bolje koristiti naše strukturne fondove. I u svakom slučaju mislim da ako smo razvili jedan drugi instrument e, koji je jednostavniji i kako pojednostaviti stvari tako da oni primatelji tog novca doista i mogu se uključiti u to, a druga je stvar da se u Europi nitko ne zna što se sa strukturnim novcima financira. Ako pitate ljudi na, na ulici i pitate ih što se financira sa strukturnim fondovima, oni vam to neće znati. Znači da se nedovoljno dobro reklamiramo u nekom smislu. E, treba imati bolju e, vidljivost svega toga, sve kriterije koji su iza toga, uravnoteženost, činjenicu da ulažemo u one regije koje su strukturalno slabije. No, ako e, ne e, dijelimo tu poruku, mi doista se izlažemo opasnosti da EFSI preuzme ulogu tih strukturnih fondova, što je šteta. Hvala lijepa, gospodin Buda, izvolite. Hvala lijepa. Neću dugo govoriti, kolege su već vrlo dobro razložili sadašnju situaciju. Imamo polazište, znamo kako je do svega došlo i na koji smo način pokušali e, stimulirati privatna ulaganja. Jasno je da u tome nismo uspjeli, ali moramo reći komisiji E, da e, nas se ne može tako zavariti. Znamo da su i zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika financirali EFSU i ne možemo kohezijsku politiku zamijeniti ovim fondom. Ovaj fond je teško koristiti, naročito u zemljama na istoku Europe. Zato smatram da bi Europska komisija morala imati posebni način da pomogne istočnoeuropskim zemljama kako bi te zemlje mogle iskoristiti prednosti tog fonda. Situacija je trenutno prilično tragična. E, znamo da države srednje i istočne Europe nisu dovoljno pripremljene za taj fond. Treba im se pomoći da uspiju ostvariti ta financiranja. E, hvala. Rasprava je vrlo zanimljiva i mislim da je odgovornost odbora za regionalni razvoj vrlo velika morali bismo spomenuti sve ono o čemu smo danas razgovarali. Dopustite mi sada da dam riječ gospođi Hopmeyer koja ovdje predstavlja Europsku komisiju. Hvala lijepa. Poštovani zastupnici, hvala na ovom E, živoj raspravi i hvala vam što dajete mogućnost da Europska komisija uzme riječ. Naravno, primamo na znanje sve što ste rekli na sastanku odbora, kao i sve što stoji u e, nacrtu mišljenja o, uredbi komisije za produživanje e, efsu Moramo situaciju promotriti i na osnovi sadašnje situacije, ali i na osnovu procjena koje su načinjene. Došlo je do tri procjene EFSU-a. Jednu je načinila Europska komisija i jednu je načinila Europska investicijska banka, a jedna je bila neovisna i načinio je Ernst Young. Sve su one dostupne i javne i to je nešto što je e, pridonjelo onome što smo radili. Moramo se sada osvrnuti na rezultate koji su do sada e, ostvareni. Mislim da je dobro da se pitamo što je učinjeno u posljednjih godinu i po dana. Od kraja 2016. godine EFSU je e, izdvojio sredstva gdje se smatra da će 1,6 milijardi eura se mobilizirati u svim državama članicama. To je više za od polovine onih 315 koje su se očekivale. A isto tako uključilo je velik e, broj malih i srednjih poduzeća. Dakle, EFSU daje rezultate i ulaganja u stvarno, u realno gospodarstvo, a i također pokušava maksimalno iskoristiti privatno ulaganje, što je zaista ključno. Velik broj projekata bili su korisni za europske regije i gradove. U Italijici primjenice Radilo se o moderniziranju i razvoju mreža e, za e, dovođenje za mm, električnu energiju, za plin, e, pa i za hidroelektrane u pokrajini Trento, u Poljskoj recimo u Poznanu E, e, mali generator i e, mnogo je zaista drugih primjera koji se mogu pročitati na web stranicama Europske komisije. Svi odobreni projekti nalaze se na web stranicama Europske komisije. U ovom kontekstu dopustite mi također da naglasim da EFSU može kombinirati iz Europskog strukturnog investicijskog fonda, e, različita ulaganja i zajmove. To su e, sve komplementarni aspekti kako bi se ostvarili zajednički ciljevi, a to je više ulaganja, gospodarski rast i otvaranje većeg broja radnih mjesta u Europskoj uniji. Ovakve kombinacije već su urodile pozitivnim primjerima. U Francuskoj tri u Norpad Kaleu jest e, projekt kojim se promiče niskouglično e, gospodarstvo. I e, tu sudjeluje kako Francuska državna banka, središnja banka, tako i dakle privatna ulaganja. Primili smo na znanje kritiziranje fonda. U prijedlogu F2 komisija se upravo bavi takvim kritikama, koja poboljšanja predlažemo. Citirat ću sada najvažnija. Prvo, prijedlog se uvelike usmjerio na to da se ulaganja vrše u tranzicijskim regijama i u manje razvijenim regijama. To je vrlo važno za projekte i komisija želi da se da više tehničke pomoći na licu mjesta putem savjetodavnog centra. A ti europski savjetodavni centri morali bi aktivno pridonijeti geografskoj e, raznovrsnosti efsu i moraju pomoći pri e, osmišljavanju i realizaciji projekata. Ono što komisija želi je da su još više razradi rad na lokalnoj razini, naročito u partnerstvu s nacionalnim promičbenim bankama, naročito u onim regijama gdje je to najpotrebnije. Predložili smo također više savjetovanja o platformama za ulaganja. Što se tiče potpora manje razvijenim regijama i regijama u tranziciji, Komisija predlaže da se sektorska pokrivenost proširi na one regije koje inače nisu pokrivene općim odredbama EFSI-a. Također želi da se eksplicite e, uključe poljoprivreda, ribarstvo i akvakultura. Dakle, da se izrijekom spomenu kao područja koje se mogu e, uključiti u EFSU. Govorilo se o infrastrukturi i autocestama danas, a ako ne bude e, potrebno dakle, da se e, da velika potpora, barem jedna zemlja mora biti iz e, skupine kohezijskih zemalja. Što se pak tiče pridodavanja i komplementarnosti, što je ključni aspekt EFSTO-a, Znamo da ti projekti e, moraju pokriti tamo gdje postoje rupe na tržištu, što je jedan od kriterija da projekt bude uzet u obzir. I traži se također da postoje precizni kriteriji koji će definirati upravo e, tu komplementarnost već sama prekogranična priroda e, bi ušla u taj aspekt jer one postaju važnije na europskoj razini i stoga ih treba promicati. Transparentnost je također važna i puno puta smo o tome već čuli danas. Transparentnost će se još više pojačati, a e, zbog toga je e, fond za ulaganja, odbor za ulaganja taj koji mora odlučiti kome će se sredstva dati. Dakle, to nije niti komisija, niti Europska investicijska banka. Taj, dakle, odbor mora objasniti zašto se ima baš svaki projekt odobri u okviru ESO-a i na koji način e, udovoljava kriterijama iz uredbe o koje se odnose na komplementarnost. a kombiniranje EFSU-a i drugih strukturnih fondova također jest jedan od ciljeva EFSU 2. O tome se naravno govori u zasebnoj e, omnibus udredbi e, koja govori o strukturnim fondovima. Ovim prijedlogom olakšale bi se takvi projekti kako u, na investicijskim platformama, E, tako i u samim projektima, a investicijske platforme nacionalne, regionalne ili prekogranične i dalje ostaju ključni projekti za regije i gradove. I e, dakle, to je nešto što zaista ostaje i dalje naš prioritet. Zaključno, dopustite mi da izrazim nadu da e, slijedom usvajanje od strane e, ECOFINA e, u e, prosincu EFSA 2 da će, se nadam dakle da će se ovaj projekt usvojiti u Europskom parlamentu jer vijeće se opredijelio za taj projekt tri mjeseca nakon što je komisija načinila prijedlog. Nadam se da će parlament moći postupiti isto tako prije ljetne stanke. Hvala puno. Gospođo Bresa, želite li vi sada još uzeti riječ? Hvala predsjednice. Vrlo sam pomno slušala sve što su kolege rekle. Ne sjećam se baš e, svih jer nisu, odnosno nisu podsjećam vas, sve u skladu s nadležnostima našeg odbora. E, podsjećam vas da moje mišljenje mora biti u skladu s nadležnostima našeg odbora, a ne s onim što traže e, e, nadležni odbori ENKON i proračun. Oprostite zbog ovog telefona koji ću sada ugasiti, ali mislim da me svi traže sad upravo zbog ovog nacrta mišljenja. Jedino što znam zapravo je ugasiti telefon. Oprostite. E, htjela sam dati primjedbu kao ekonomistica. EFSU je vrlo vjerojatno bio prvi instrument koji je Europska unija načinila kako bi mogla e, za E, imati tu privatna ulaganja. E, da, e, ovdje ne govorimo dakle o javnim ulaganjima, već o privatnima, iako su se neki koristili i za javna ulaganja. Dakle, radilo se nešto na nečemu gdje je došlo do, tražilo da dođe do konvergencije E, koriste strukturnim fondovima u svim državama. Dakle, ne samo u razvijenim e, predjelima koji su bili u krizi. A nakon toga se shvatilo da i u razvijenim predjelima e, možda treba potpora javnim ulaganjima. Međutim, i dalje smo ovdje u određenom opredjeljenju vezanom za situaciju unutar Europske unije. Po prvi puta je EFSU e, pokazao da ako e, ne davati državne potpore, a ostatak svijeta daje državne potpore od Kine do Sjedinjenih američkih država, dakle, da to više nije bilo prikladno i zato se predložilo prvobitno da se da potpora ulaganjima, naročito privatnim ulaganjima, kako bi se došlo do visoke razine ulaganja kojom će se pokrivati i rizici. Jer e, trebalo je više ulagati u Europu. Nakon krize ulaganja su drastično pala a EFSU je trebao imati za cilj da se taj nedostatak ulaganja malo pomalo e, počinje počinje e, raditi i e, ne smijemo ovdje sve odbaciti zajedno, dakle ne diferencirano, jer problem nije toliko da kažemo pa dobro, nećemo više imati EFSU, pa onda će se privatni ulagači sami snalaziti. Ne, jer oni neće uspjeti ponovno pokrenuti europsko gospodarstvo. Moramo paziti da taj instrument ne odbacimo, jer dugo vremena se sigurno neće pojaviti novi, već moramo umjesto toga poboljšati EFSU. I ono što kažem u mom nacrtu mišljenja, postoje i gospodarstva koje još uvijek nisu bila u stanju koristiti EFSU. Zato je vrlo važno da damo stručnu pomoć i da se stvore nacionalne platforme da državne banke također sudjeluju u ulaganjima. I još put ne govorimo o javnim ulaganjima toliko koliko o privatnim ulaganjima. Europski građani puno štede, ali to ne rezultira ulaganjima. Prema tome dati jamstva da bi se ponovo poklenula e, privatna ulaganja je nešto što je zaista odsudno u Europi mi ne smijemo sada reći u našim kritikama da taj fond ničemu ne koristi. Ne, trebamo reći kako on može biti bolji, kako može služiti bolje. To je zapravo ugao koji vam ja predlažem. Ne možemo ništa reći protiv činjenice da Europi treba pomoći jer su je potrebna i ulaganja. Komisija koja radi na konvergenciji između bogatijih i siromašnijih gospodarstava u Europi moramo više raditi na tome da oni koji nisu uspjeli koristiti fondove iz EFSO da ga a, mogu početi koristiti za velike e, investicijske projekte. To ćemo ostvariti tako što ćemo raditi na nekoliko tema. Prvo, moramo govoriti i podsjećati na ravnotežu teritorija, teritorija kojega mogu koristiti, a ne kvota. Ali također nam treba izravna pomoć. Iskustvo nam govori da nije dovoljno nekim stvarima govoriti, potrebno je stvoriti instrumente koji će to omogućiti. Treba ovdje pomoći iznad svega da se stvore neke strukture u državama koje će to omogućiti. Zato su nacionalne platforme vrlo važne jer mogu pomoći onima koje predstavljaju projekte, da izrade te projekte. Važni su također i prekogranični projekti koji su po mom sudu vrlo potrebni i treba ih razvijati. Evo, dva odgovora samo, a onda ćemo na osnovi uloženih amandmana više o tome razgovarati. U svakom slučaju molim vas da pazite da ostanemo u okviru naših nadležnosti. U protivnom će nam glavni odbori za ovo pitanje ekon i e, proračun reći da smo prekoračili naše nadležnosti. Među amantmanima e, nalazi se evo ono što je kolegica tražila vezano sa točku 3. Mislim da je pogrešno ograničiti se na fizičke infrastrukture i pridodane usluge. Mi se moramo govoriti o fizičkim i ne fizičkim infrastrukturama. Ne one infrastrukture, na primjer internetske mreže, one su možda čak u današnje vrijeme i bitnije od one koje su materijalne. Važno je da e, se treba povezati više država članica, ja ovdje govorim o prekograničnoj povezanosti, ili dakle više drugih zemalja članica, to zapravo znači isto. Što se tiče desetog amandmana, i to upravo stoga što smatram da je financiranje autoputeva osim kada se radi o državama iz kohezijskog fonda Dakle, mislim da je vrlo bitno spomenuti i e, propadanje tržišta i komplementarnost. Dakle, e, poznato je da se autoceste mogu financirati i iz strukturnih fondova u kohezijskim zemljama. Mi ovdje trebamo koristiti strukturne fondove kada postoje elementi e, propadanje tržišta ili stvarne komplementarnosti koje se mogu dokazati. Mnogi među vama su to spomenuli. Ne smijemo ovdje ići protiv onog uloge koje imaju e, strukturni fondovi. Oni moraju ostati. EFSI nije zamjena za strukturne fondove strukturni fondovi imaju sasvim različitu ulogu, a to je da se financiraju politike regionalnog razvoja, a ne projekti. A drugo, većina tog fonda, tih fondova, treba omogućiti da ne države, već regije koje su manje bogate se razvijaju, a za razvoj e, neke regije trebaju politike, a ne samo individualni projekti. U protivnom se niti jedna regija neće razviti. Dakle, moramo se boriti e, protiv iskušenja da se EFSU koristi i za neprikladne politike, primjerice E, konvergencijskih politika koje se naročito odnose na e, zemlje gdje postoji konvergencija u koheziji. Govorit će se o razvoju EFSU-a koji bi trebao pomoći da se pomognu i konvergencijske politike u tim zemljama na koje se to odnose ali e tako da e, svojim aspektima pridodati politikama, a ne tako da ih zamijeni. E, su i strukturni fondovi trebaju raditi mm, međusobno u kontaktu, a ne da jedan mijenja drugoga. Mora pomoći onima koji nisu u stanju financirati velike privatne projekte jer se veliki privatni projekti ne mogu financirati iz strukturnih fondova. U tom slučaju privatni projekt koji se može eh, spojiti s javnim, eh, s javnim projektima. Eh, dakle, tu se taj javni i ta dva aspekta, javni i strukturni fondovi i privatni strukturni fondovi mogu E, mogu kombinirati. Dakle, treba nam konvergencija među dva fonda. Ne mogu mijenjati jedan drugoga. Pregledat ću vaše amandmane, ali amandman koje vidimo i u pisanom dijelu teksta, mislim da je to nešto što je vrlo jasno. Vidim da predsjednica ukazuje na to da vrijeme prolazi, s time ću završiti i razgovarat ćemo sljedeći puta na temelju amantmana. Hvala lijepo, rasprava je bila vrlo zanimljiva, no malo je potrajala duže nego što smo očekivali. Podsjetila bih sve da je rok za podnošenje amandmana podne ponedjeljak 13.30 siječnja, 12.30. sati siječnja. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Reč dajem gospodinu Budi da nam izloži za prvu razmjenu mišljenja njegovo poimanje izvješća pod naslovom jačanje sudjelovanja partnera i vidljivosti djelotvornosti europskih strukturnih investicijskih fondova. Izvolite. Hvala lijepa. Za početak dopustite mi da se zahvalim svim kolegama zato što su kolege shvatili da je potrebno napisati izvješće ovog tipa. Iznad svega se zahvaljujem kolegi Lambertu. Važno je da na kraju našeg rada ustanovimo koje su to nove metode koje će omogućiti jaču i učvršćenu kohezijsku politiku kako bi ta kohezijska politika igrala važnu ulogu u europskoj ekonomiji. Želimo li jako gospodarstvo, potrebno je imamo jaku Europsku uniju. I ta su dva aspekta međuovisna. Jaka Europska unija ovisi o kohezijskoj politici. došlo je do porasta ulaganja od više od 350 milijardi eura zahvaljujući e, kohezijskim fondovima što je predstavljalo veliko e, povećanje ulaganja u neka europska gospodarstva od 60 do 80%. Sve to zahvaljujući kohezijskim politikama. Kohezijske politike su dobar instrument kojim se kanaliziraju sredstva u e, siromašnije regije. Istovremeno omogućuje se da se smanje razlike među europskim regijama. Politike ulaganja uvijek pozitivno utječu na europske građane često svakodnevni život europskih građana se mijenja to stubokom zahvaljujući ulaganjima iz europskih fondova. Nažalost, ta financiranja nisu uvijek jednaka. Eurobarometar nam pokazuje da svega jedna trećina europskih građana zna e, za ulaganja iz europskih fondova u njihovoj regiji. Ja iz tog razloga želim ovim izvješćem na vlastitu inicijativu ustanoviti kako možemo pridonijeti da se to promijeni. Moramo dakle govoriti o realnim, stvarnim i konkretnim primjerima. Htjeli bismo govoriti o vezi koje postoje između kohezijskih politika i politič, instrumenta lokalne politike kako da se odluke koje se donesu na regionalnoj razini, kako ih učiniti učinkovitijima i kako možemo više e, postići da se lokalni političari više angažiraju u kohezijskim politikama. Treba pokazati da su kohezijske politike nešto što zaista ima dodanu vrijednost. Treba o tome obavještavati, bolje komunicirati primjerice putem različitih mreža na internetu. Također, treba vidjeti na koji se način zajednička odgovornost može poboljšati i to na svim e, razinama uprave. Svi partneri koji sudjeluju u svakoj pojedinoj fazi moraju moći surađivati. Zajedno je, zaista je odsutno inzistirati na činjenici da korisnici fonda trebaju postati oni koji će propagirati kohezijske politike. Oni su ti koji najbolje mogu objasniti u čemu je prednost takvih politika. Moramo dakle pokazati na koji način građani mogu više sudjelovati u svim javnim konzultacijama. Potrebno je također da više sudjelujemo u svim mrežama kojim e, mogu se proširiti takve informacije. Prvo ću govoriti u mom izvješću o učinkovitijoj komunikaciji, a u drugom dijelu kako povećati angažman zainteresiranih strana u e, radu na tome. Prvi dio, dakle, kako omogućiti bolju komunikaciju i kako da kohezijska politika bude poznatija. Na ovom odboru mnogo smo puta rekli da se zakonodavstvo mora pojednostavniti. Velik broj država članica se žali da su postupci vrlo često kompleksni ako se želi e, biti financiranje iz tih fondova. Prema tome treba prilagoditi e, to e, nacionalnim i regionalnim aspektima. To je nešto što smo čuli u raspravi koju smo malo prije vodili. Ona tijela koju upravljaju tim sredstvima moraju imati mogućnosti da pribjegnu najprikladnijim instrumentima. Trebamo se pitati kako lokalne i regionalne vlasti mogu imati i jaču ulogu prilikom provedbe kohezijskih politika. Jer na taj način će eh, građani na terenu vidjeti i uvidjeti e, o kakvim se politikama radi. Kako postići konkretne rezultate? Komunikacija u EU mora se promijeniti kako bi se mogli slati koncizne poruke koje će građani razumjeti. Moraju im se prenijeti rezultati iskustva jedan primjer financiranja za manje od 500 milijuna eura. Jeste li znali da projekti koji e, su e, koštaju manje od 500 milijuna eura su projekti za koje uopće nije potrebno reći da ih je financirala Europska unija. Pa to bi se trebalo promijeniti. Europska komisija bi više trebala govoriti i bolje o rezultatima koje postigne. Često mnogi nemaju pristupa informacijama, a situacija bi trebala biti suprotna. Te informacije morale bi doći do građana. U Jedinoj kraljevini svega 9%, 9 građana E, su u ispitivanju Eurobarometra rekli da znaju da su neki projekti financirani iz europskih izvora. A većina, a, a oni koji su glasali za Brexit, dakle regije koje su glasale za Brexit su bile upravo one koje su bile velike korisnice fondova. U Poljskoj, za razliku od toga, najviše znaju da su neki projekti financirani iz europskih izvora. Dakle, komunicirati se treba tako e, da se e, to prilagodi ciljnoj skupini. Moramo uzeti ovdje u obzir i digitalnu revoluciju. Treba olakšati komunikaciju, olakšati razmjenu mišljenja među korisnicima i svim vlastima. To je značajan instrument. Treba se koristiti elektronička komunikacija. To je ekohezija. Ali to nije najbolji način jer e, moramo na taj način isto tako ukazati i na manjkavosti. Prići ću sada na drugi dio izvješća. Rekao sam da trebamo postaći lokalne vlasti da sudjeluju u donošenju odluka. Iz tog razloga potrebno je ukazati na modele upravljanja i to tako da se surađuje prilikom upravljanja. Moramo tražiti da takav i jedan e, proračun u kojem će surađivati kolaborativni proračun e, bude nešto što će koristiti lokalna tijela. Lokalna bi tijela na taj način više i bolje trebala sudjelovati u e, postupku pristupa europskim financiranjima. Željeli bismo da najveći mogući broj građana u tome sudjeluje. Trebamo povećati ulogu partnera. Uloga partnera treba se pojačati, naročito u trenutku kada se partnerstva uspostavljaju. Čini mi se da je to zaista bitno za strukturna ulaganja. A kako bi upravljanje bilo najbolje na svim razinima, moramo izvući zaključke iz prošlosti. Više sudjelovanja na lokalnoj razini znači da će rezultate na lokalnoj razini biti bolji. Govorimo o partnerstvu, to znači da treba dobro surađivati iz, među tijelima ruralnog i e, urbanog područja. Treba uspostaviti sinergiju, baš kao i sinergiju među različitim razinama e, upravljanja. Već smo govorili o sinergiji fondova, osobno sam uvjeren da je ona nužna. Tu ću sada stati i sa interesom čekam e, vaše primjedbe i ovu raspravu. Uvjeren sam da će na kraju naše izvješće biti dobro i da ćemo vidjeti kako se možemo poboljšati kohezijske politike. Hvala vam. Dakle, tu smo prvo razmjeni mišljenja. Gospodin Buda će izložiti nacrt svojeg izvješća u ožujku, a glasat ćemo u svibnju. Sada bih reći dala koordinatorima i zamolit ću vas da budete vrlo kratki jer naš sljedeći gost u ime Malteškog predsjedništva već nas čeka. Zastupnica Đufrida. Grazie, presidente. Hvala lijepa, predsjedniče. Mm, pokušat ću biti kratka. Ne mogu a da ne naglasim da e, je pitanje o tome kako priopćavati o kohezijskim politikama nešto što zaista zaslužuje pozornost. E, Brexit je upravo pokazao nakon tog referenduma e, i e, kakvo je saznanje o tome i Europska komisija sada je pokrenula nešto da bi se više saznalo o njezinim politikama. Europska komisija trećinu proračuna posvećuje kohezijskoj politici, a e, velik broj europskih građana ne zna uopće što su to kohezijske politike. Prema tome, postoje mnogi projekti, istraživanja, sveučilišta i drugi i pokušava se shvatiti veza između europskog građanstva i kohezijskih politika. Taj projekt nije još dovršen, ali svejedno već ima nekih rezultata i te rezultate e, smo saznali među njima. U jednom dijelu se smatra da jedan od najvećih e, uspjeha Europske unije taj da se ukinda roaming. Mi znamo da je to vrlo važno, ali Znamo da se jednostavno eh, ovdje radi o statistici da svega jedna trećina europskih građana odlazi u inozemstvo jednom godišnje i to jednom kada odlaze na godišnji odmor. Dakle, moramo vidjeti, moramo pokazati što čini Europska unija i koliko se e, postojanje Europske unije odražava na sve nas europske građane. Kolega Buda je rekao kako svega četvrtina europskih građana razumiju Brisel i Europsku e, komisiju i e, to je čak jedan ovako visoki, e, visoka procjena i to su uglavnom oni koji putuju zemstvu, koji govore strane jezike i tako dalje. Dobro bi bilo da Europska komisija daje podatke, ali jasno je da na svojim teritorijima tu komunikaciju trebaju dati e, na toj lokalnoj razini, lokalne vlasti i europski zastupnici, ali Bitno je da lokalna uprava e, zna o tome e, komunicirati i treba znati e, kako to objašnjavati. Svake godine trebalo bi se redovito govoriti o pokretanju pojedinih programa. To radi komisija u Briselu, ali to bi se trebalo raditi i u svim našim teritorijama i jednostavno na e, ciklički način kako bi se građani odazvali na takve manifestacije. Jer takve manifestacije su tu da e, obavještavaju građane, ali isto tako da oni koji na njima rade e, budu na taj način više odgovorni. Jer tu je vrlo važno da dođe do takve sprege jer to bi moglo dati vrlo dobre rezultate. E, što e, zapravo i znači da Lokalne uprave treba surađivati s Europskom komisijom koja ima e, široko shvaćanje i prati ono što se događa u svim državama članicama. Treba dakle imati učinkovite E, učinkovite e, rezultate. Govorili smo o društvenim mrežama, e, mogli bismo pokazati fotografije prije i poslije, pokazivati mnogo toga na internetu i Europsku uniju jednostavno plasirati kao sponzora. Moramo to prilagoditi zahtjevima komunikacije. Još jedan važan aspekt e, između komunikacije, između lokalnih uprava i regionalnih uprava, jer se ne govori o e, sredstvima koje dolaze izvana. E, u novinama se svakog dana može čitati o velikim svotama novca koje izdvaja Europska unija, ali one se govore o stvarima koje će se izdvajati E, za pitanja migranata, za neke tvrtke i tako dalje, ali često e, se ne govori uopće o tome kada se neki projekt dovrši. I onda se građani e, u jednom času pitaju pa kamo je otišao naš novac? Treba dakle komunicirati na mnogo vjerodostojniji način i kučiti na taj način da položimo račune građanima o onome što je Europska unija načinila. I na taj način se tijela koja tim sredstvima upravljaju također čine puno vjerodostojnijima. Treba dakle dati određene piste za komunikaciju Europske komisije i tome trebaju sudjelovati stručnjaci i Molim vas zaključite. I e, treba to činiti bez ikakvih prepreka. Zaključno mogu reći da je važno da među lokalnim tijelima i partnerima se uspostavi e, komunikacija i e, suradnja kako bi i ovi više obraćali pažnju na potrebe na našim teritorijima. Hvala. Hvala vam. Nemamo nažalost više vremena. Gospodin Van Miltenburg. Ja ću doista biti kratak jer mislim da moramo možemo detaljniju raspravu provesti nakon što dobijemo nacrt izvješća. Samo bih naglasio da imamo ovdje odbore regije, vjerojatno će veliki broj lokalnih i regionalnih vlasti biti uključen sa dobrim praksama o mogućnostima komuniciranja, pa bismo možda njih mogli uključiti na neki način, e, prepuštam to diskrecije izvjestitelja, kako bismo prikupili i uključili te najbolje prakse u vaše izvješće, gospodine Buda. Hvala. Hvala vama što ste bili toliko kratki. E, zastupnica Vana, na kratko. Hvala, srdečno hvala. Ja ću sada još mnogo kraće govoriti i neću se vraćati na ono što sam već rekla, a to je potreba za time da pojačamo vidljivost ovih projekata. Ali u svakom slučaju mislim da je potrebno osnažiti princip partnerstva, načelo partnerstva u kohezijskoj politici jer ovo nije samo u odnosu na regionalne i lokalne dionike već i u odnosu na socijalne partnere a i civilno stanovništvo jer mi smo mišljenja samo ako se dobro uključi civilno stanovništvo tek tada možemo imati prihvaćene i održive i bolje rezultate, a mislim da je to u našem interesu. A i pokazalo se da tamo gdje je uključeno civilno stanovništvo u planiranje mjera, kao u pitanja okoliša, e, pitanja e, kako e, se bolje baviti pitanjima izolacije i tako dalje. Znači, ako se time svima pozabavimo, dobit ćemo bolje rezultate. U svakom slučaju E, u brojnim zemljama postoje e, potreba da se ovdje neke stvari nadoknade, a nema nekog formalnog mehanizma za to, za podršku tom principu partnerstva. U tom smislu mi ćemo dati neke konkretne prijedloge primjerice jedan kodeks postupanja za lokalne i regionalne tijela, ali i jedan mehanizam podnošenja izvješća kako bi se omogućilo ovako sudjelovanje i veselimo se suradnji. Hvala. Thank you very much. Hvala vam, hvala vam Zastupnica Damato, izvolite također na kratko. Hvala lijepa. Drage kolege, povijest kohezijske politike je nešto što ukazuje da moramo više uključiti partnere koje moraju gledati kakve će biti rezultati kohezijske politike. Mislim da je postoji jedna vrlo bitan aspekt za nas članove odbora regije. Dakle, mislim da svi, ja i druge kolege u svojim izbornim jedinicama imamo materijale o financiranjima iz europskih fondova i e, naročito iz kohezijskih fondova, ali to je neka vrsta utvore za europske građane, teško ih mogu shvatiti i to je jedan od simbola e, načina na koji se birokrati e, odnose i kako se zapravo nema komunikacije između europske razine u tom smislu i e, lokalnih razina. A Europa je uložila u tom smislu milijun mnogo i otvorilo se milijun radnih mjesta, ali nemamo informacije gdje su otvorena ta radna mjesta, kakvog tipa su ta radna mjesta, jesu li na određeno ili neodređeno vrijeme i tako dalje. To bi trebalo reći. Na regionalnoj i nacionalnoj razini tijela bi moralo dati preciznije informacije, a istovremeno oni su uvijek na prvoj crti bojišnice kad se radi o tome da se napada Brisel. Pazite, oni ne pomažu da se uvode ma ekonomska makrouvjetovanost, niti da se primjenjuju aspekti pakta o stabilnosti. Mi iz pokreta pet zvijezda Evo, znamo da treba analizirati i e, kalkuliranje deficita i kohezijske politike i mi ćemo i dalje surađivati s izvjestiteljem. Hvala vam, ovdje ću prekinuti trenutne rasprave zbog toga što nemamo više vremena na raspolaganju i zamoliti kolege koji su željeli još javiti se za riječ da sačuvaju tu svoju intervenciju za stvarnu raspravu kada ćemo imati izlaganje nacrta izvješća u ožujku. A sada... bih voljela pozvati predstavnike Malteškog predsjedništva koji će izložiti prioritete Malteškog predsjedanja koje su u nadležnosti našeg odbora. Danas ćemo se pridružiti dr. Jan Borg, parlamentarni tajnik za predsjedanje Europskom unijom. koji će istaknuti prioritete malteškog predsjedanja za područje odgovornosti našeg odbora. Kao što je uobičajeno, zamolit ću ga da nam iznese prioritete u svom izlaganju u možda 15 minuta, nakon čega ću riječ dati zastupnicima, počevši s koordinatorima. Thank Za početak već sam vas najavila, a sada ćemo vam dati riječ nakon toga imat ćete priliku za pitanja i odgovore, komentare naših kolega članova odbora regije. Izvolite. Hvala vam lijepo. Također bih vam želio čestitati na ponovnom izboru kao predsjednica odbora regije. Dakle, zadovoljstvo mi je i čast obratiti se danas vašem odboru. Pokušat ću biti kratak u svojem izlaganju, s obzirom da također želim i čuti što vi želite reći o našoj procjeni onoga što je važno u ovom području za europske građane u ovom trenutku i u ovom kontekstu u kojem se trenutno nalazi europska, ali i globalna politika. Istaknuo bih dakle ključne prioritete malteškog predsjedništva za nadolazećih šest mjeseci, no što još važnije ponavljam saslušati vas e, vezno uz trenutne izazove koje su pred Europskom unijom i sveukupno kohezijske ciljeve Europske unije kao i težnje naših građana. Europska unija prolazi kroz vrlo teško razdoblje. Cijeli niz okolnosti je stvorio probleme od emigracije, financijske krize koja je tome prethodila, sigurnosnih pitanja, terorizma, ali isto tako i demokratskih odluka koje su donijele primjerice građani Velike Britanije što se tiče Brexita. Također imamo i nedostatak stabilnosti u susjedstvu Europske unije i uza svu tu nesigurnost e, postoji i nestabilnost u odnosima sa našim globalnim partnerima. U budućnosti, tijekom ostatka godine, suočit ćemo se sa novim izazovima, izbori u Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, koji bi svi mogli utjecati na budućnost i prioritete Europske unije. Svejedno, izazovi ne bi trebali spriječiti nas od ostvarivanja daljnjeg napretka u radu na europskom programu. Baš naprotiv, po meni, oni bi trebali ponuditi jednu priliku da se izgradi snažnija Europa, Europa koja je konkurentnija i više socijalno osvještena. Kao predsjedništvo mi pokušavamo zapravo naglasiti upravo taj socijalni aspekt. Malta vjeruje da kako bismo to uspjeli ostvariti postoji potreba da se konkretno pozabavimo svim ovim nesigurnostima i zbog toga ćemo upotrebiti predsjedništvo kako bismo se pozabavili tim frustracijama i strahovima koje osjećaju naši građani. Također bismo se voljeli pozabaviti tim pitanjem u kontekstu čega siguran sam da ste već upoznati s našim prioritetima kojih ću se ukratko dotaknuti, no svakako ćemo se usredotočiti na migraciju. Naime, kao zemlja na nas je migracija izravno utjecala kroz određeni broj godina, a kao predsjedatelji voljeli bismo reći, to smo već prošli tjedan u Strasburu spomenuli, naš premijer je rekao da je Europska komisija bila vrlo jasna u svom programu kao i Europski parlament. Stoga je izazov pred nama da u vijeću nastavimo raditi kako bismo došli do boljeg razumijevanja i ostvarenja snažnog napredka. Nakon što provedemo ono što smo dogovorili, moramo se pobrinuti da migracija ostane visoko na našem dnevnom redu. Što se tiče zajedničkog europskog sistema azila, potreban nam je sistem koji je održiv, sistem gdje ćemo poštenije raspodijeliti opterećenje i isto tako moramo imati na umu potrebu revidiranja Dublinske uredbe. Također pokušat ćemo nastaviti raditi na temelju ostvarenja na samitu Valeti i usredotočiti se na treće zemlje kako bismo se pozabavili nekim od glavnih uzroka ekonomske migracije te potrebom za boljom suradnjom u tom kontekstu. Pred nama su također i određene prilike, mogućnosti. Jedinstveno tržište, smatramo da je to najveća prednost Europske unije i to je nešto što moramo upotrijebiti potencijal koji u potpunosti moramo iskoristiti. Također moramo raditi na razvijanju digitalnog jedinstvenog tržišta kako bi nas to moglo dovesti do korištenja, boljeg korištenja naših gospodarstava i na dobrobit naše poslovne zajednice, naših obitelji. Radit ćemo što bolje možemo na tome i to prvenstveno usvajajući primarno zakonodavstvo o kojem se trenutno već raspravlja. Postoje također i drugi sektori na kojima ćemo raditi primjerice energetska unija, unija tržišta kapitala, no sad bih se na trenutak pozabavio pitanjima sigurnosti. To je još jedan od naših prioriteta. Užasni teroristički napadi u proteklo vrijeme u Nici, u Berlinu i Briselu doveli su do razloga za brigu. Zbog toga neprestano moramo biti spremni da osiguramo sigurnost naših građana. U sve nestabilnijem međunarodnom kontekstu situacija se neprestano mijenja, a mi ćemo raditi na konkretnim predlozima kako bismo se pozabavili i regionalnim i globalnim pitanjima. Smatramo da je učinkovita diplomacija najbolji način na koji će se Europska unija moći usredotočiti na ove aktivnosti i tu ćemo surađivati sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Socijalna uključenost Malta je s pravom ponosna na svoje povijesne uspjehe i tu možemo pripomoći svojim iskustvom i dostignućima. Bićemo također u bliskom kontaktu s nevladnim organizacijama, grupacijama građana kako bismo naprijedili rodnu jednakost prava manjina, prava ranjivih skupina, ali isto tako po pitanju prava žena. Na taj način želimo se pobrinuti da oni svi imaju puni pristup tržištu rada Europe. Politika susjedstva je još jedan od naših prioriteta, također pomorstvo i morski sektor, što ima znatan potencijal rasta. Sada bih rekao nešto detaljnije o našim planovima vezano uz kohezijsku politiku. Mi ćemo se usredotočiti na dva glavna cilja – Prvi je cilj nastaviti raditi na zakonodavnom radu koji trenutno traje na tehničkoj razini i pri tome konkretno mislim na AC odredbe, uredbe Omnibus gdje se nadamo da ćemo uspjeti ostvariti dobar napredak. No postoji drugo zakonodavstvo na kojem se trenutno radi i gdje smo optimistični da ćemo ga uspjeti dovršiti do kraja predsjedanja. Što se zakonodavnog rada tiče vezanog uz omnibus, nastavit ćemo s dobrim napretkom koje je slovačko predsjedništvo ostvarilo, što znači da ćemo nastaviti s tehničkim aktivnostima na kojima se radi u vijeću s ciljem danjeg ostvarivanja daljnjeg napretka na ovom dosijelu. Smatramo da će amandmani dovesti daljnjeg pojednostavljivanja provedbenog okvira za zajedničko upravljanje europskim fondovima i u tom smislu Malta smatra da je vrlo važno pitanje pojednostavljivanja i utjecaj koji to može imati na krajnje korisnike. Naravno, isto tako i na tijela koja provode same programe. Imajući to na umu, naš je cilj nastaviti napredovati na ovom dosjeu i pokušati doći do sporazuma unutar vijeća što se tiče većine tema o kojima raspravljamo. Drugi je cilj povesti političku raspravu, raspravu o tome kako možemo rezultate kohezijske politike učiniti vidljivijima za naše građane. U tom smislu i imajući na umu budućnost kohezijske politike nakon 2020. voljeli bismo ovu raspravu usredotočiti na tri glavna elementa. Prije svega bavljanje potrebama građana na terenu kako bi oni sami mogli vidjeti rezultate i shvatiti koja je dodana vrijednost Europske unije. Druga stvar, drugi cilj je pojednostavljivanje politike za one koji su uključeni u njenu provedbu i treće, razvijanje politike koja će biti okrenuta prema budućnosti i pozabaviti se novim izazovima te inovativnim rješenjima. Uvjereni smo da nužno pozabaviti se potrebama i težnjama naših građana na učinkovitiji način i pravodobniji. S obzirom na postojeći deficit između onoga što mi doista radimo i poimanja građana, smatramo da u ovom trenutku više nego ikada do sada se moramo sredotočiti na premošćivanje jaza između Europske unije i njenih građana i to na jedan opipljivi način. Kohezijska politika ključna središnja komponenta za ostvarivanje ciljeva Europske unije. Dokle prepoznajemo da je kohezijska politika sve više nešto što se smatra investicijskom politikom, također je važno da se rasprava koja se bavi kohezijskom politikom nastavi i da sve više nastavlja naglašavati cilj, a to je smanjenje e, razlike između pojedinih regija i ostvarenje socijalne, ekonomske i naravno teritorijalne kohezije za uspješnu provedbu kohezijske politike važno je prepoznati konkretne potrebe pojedinih teritorija te da se provedbeni okvir pobrine da postoji dostatna fleksibilnost kako bi se podržale inicijative koje se bave potrebama na regionalnim, nacionalnim ili europskoj razini. Ne postoji dakle samo jedan način, jedan pristup tome. Ne postoji način da jedinstveno zadovoljimo sve potrebe država, članica i regija i u tome je upravo i najveći izazov. Smatramo da bi politika mogla više učiniti kako bi omogućila državama, članicama i regijama da same djeluju, ne samo da jedan paket predložimo za sve i da očekujemo da će to odgovarati svim situacijama bez razlike. To je prekrut pristup i ne smatramo da bi tako nešto funkcioniralo. Pristup, dakle, jednog rješenja za sve neće dati rezultate, a buduća kohezijska politika mora jednostavno biti dovoljno fleksibilna da se pozabavi razlikama i konkretnim situacijama na terenu. Uz to daljnji trud eh, na pojednostavljivanju procesa za zajedničko upravljanje europskog financiranja je također potreban i u tom smislu podržavamo rad eh, radne skupine visoke razine na pojednostavljivanju te predloženo pojednostavljivanje procesa komisije u njihovoj reviziji financijske uredbe. Pojednostavljivanje po nama mora biti u suštini ovih procesa, a isto tako mora biti popraćeno smanjenjima administrativnog opterećenja i većom razinom proporcionalnosti. Moramo dakle imati politiku koja se doista može provesti, koju naši korisnici moraju provesti, a tu uključujemo, mislimo na male i srednje poduzetnike. Ne možemo se priuštiti provedbu programa koji su opterećeni administracijom ili više razina provjera koje se često i preklapaju, što sve skupa otežava sami proces provedbe moramo se pobrinuti da kohezijska politika može brzo i učinkovito reagirati kroz ciljene investicije i to ondje gdje je najpotrebnije te ulažući u ključne sektore za rast i stvaranje radnih mjesta. Kohezijska politika bi tako trebala ostati integralnim dijelom europskog proračuna i važnim alatom za osnaživanje i podržavanje potencijala država članica i konačnog uspjeha europskog projekta. U tom smislu također smatramo da kohezijska politika može djelovati kao politika okrenuta budućnosti i pozabaviti se budućim izazovima pred Europskom unijom kao i razviti rješenja za inovativna rješenja. Danas sam dakle želio podijeliti s vama ove misli sa Europskim parlamentom i uvjeren sam da zajedno sa vašim doprinosom da ćemo kao institucije zajedno sa Europskom komisijom i drugim partnerima uvidjeti da je ključno da radimo zajednički u nadolazećim mjesecima kako bismo ostvarili najbolje moguće rezultate koji će biti u interesu naših građana a koje zapravo ovdje zastupamo. Hvala. Hvala, hvala vam lijepo gospodine Borg. Dakle, zapravo je dio vašeg izlaganja se nadovezao na našu raspravu prije nego što ste nam se pridružili, jer smo se bavili upravo vidljivost, vidljivošću kohezijske politike i razgovarali smo o tome koliko je važno objasniti, informirati europske građane, pa mi je drago da ste to spomenuli u svojim prioritetima. Sada bih riječi dala članovima odbora. Počet ćemo s koordinatorima, gospodin Van Nisleroy u ime EPP-a. Hvala. Drago mi da ste u ovom trenutku nam se pridružili na početku vaših aktivnosti. Donakle sam još uvijek zbunjen vašim programom. Niste spomenuli neformalne ministarske konferencije, niste spomenuli neke stvari i zapravo me čudi što nemam nikakvih dokumenata pred sobom neke informacije o tome na koji način ćete stvari e, provesti, možda nam tu možete dati neke konkretne informacije. Slažem se s vama da se kohezijska politika uključi u ovu cijelu raspravu, jer ovdje se oslanjamo na vijeće i predsjedništvo. Primjerice, tijekom slovačkog predsjedništva mnogo se učinilo da se pripremi jedan novi način razmišljanja, konsolidira naš dosadašnji rad, diljem Europske unije. Pa me zanima, postoji dokument sa visoke razine koji je došao tijekom slovačkog predsjedništva i zanima me kako ćete to dovesti na vijeće za opće poslove jer je važno da to dođe do najviših razina. Dakle, kako ćete to ostvariti i možete li nam reći kako točno ćete integrirati ili pozvati naše e, članove u vaš proces? Postoji tradicija aktivnog sudjelovanja, suradnje parlamenta i nadamo se da će se to nastaviti tijekom malteškog predsjedništva. Par riječi o koheziji Smatram da nakon Brexita što će se početi događati tijekom vašeg predsjedništva, da će predsjedništvo dati jasan signal da ako netko želi otići, da može, ali da bi reakcija drugih trebala biti da imamo još snažniju viziju kohezije. Dakle, međusobno smo si potrebni kako bi imali uravnoteženu, održiv razvoj u svim dijelovima Europe. I održavanje Europe na okupu u ovakvim vremenima, vremenu populizma, je nešto što je vrlo važno. Također tu imamo i vrlo važnu javnu aktivnost, a to je Europski kohezijski forum do kojeg će doći tijekom vašeg predsjedništva, a pripremit će ga komisija. To je prvi velik trenutak za našu politiku nakon 2020. Niste to spomenuli, ali to je ključno za naš, za odbor regije, za same regije, gradove i tako dalje. Možete li molim vas reći e, što ćete tu učiniti i kako ćete uključiti parlament e, malo konkretnije možda? Što se vidljivosti tiče, slažem se s vama i naša predsjednica već rekla da smo se time danas bavili, ne biste li trebali podnijeti vrlo konkretne prijedloge, možda već i u omnibusu, kako ponuditi bolje mogućnosti za ostvarenje rezultata u cijelom nizu projekata i gradova i regija i vezano za obrazovanje i poduzetništvo i drugo. Kako dakle omogućiti da primatelji fondova prenesu tu dobru priču, a ne samo da se na dignu čaše i kažu dobili smo novac. Ne, već da nakon što i zaustavimo, završimo projekte, da oni koji žele tu pozitivnu priču, ne populističku priču, nešto što se na činjenicama temelji, kako to prenijeti drugima. Molim vas, dakle, ponudite nam konkretne predloge za takve mogućnosti komuniciranja, jer ovo je jedinstvena mogućnost za predsjedništvo, teško, to ne košta mnogo, ali nešto što nam je doista potrebno. Hvala u ime socijalista, gospođa Kreol. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Ja se mogu nadovezati na brojne stvari koje je gospodin Lambert rekao. Vama, gospodine Bor, zahvaljujem što je za vas pitanje migracija i zajedničkog sustava azila očito ima visok prioritet. To bi značilo da e, se e, definitivno E, zauzeli, e, odnosno bavite se svim teškoćama tog postupka i e, parlament svakako velikom većinom podržava ovakav pristup. Ja sam osim toga vrlo zainteresirana za ovo što ste još rekli o kohezijskoj politici na o pitanju vidljivosti je gospodin Lambert nešto rekao i predsjedateljica je nešto rekla. Ja ću se nadovezati na jednu napomenu iz Brisela. E, jačanje vidljivosti iz Brisela je teško jer regionalna politika se događa naravno u regijama. Ono što meni ovdje nedostaje jest angažman samih država članica, čak i moje vlastite u tom smislu da budu spremne ofenzivno zastupati da svaka regija u ovoj našoj Europskoj uniji profitira od europske kohezijske politike. I tu postoji dovoljno primjera koji to vrlo konkretno prikazuju. No, u ovom trenutku smo u nekom vrstu, vrsti mainstreama renacionalizacije i e, neke ideje da iz Brisela ne može doći ništa dobro. A mi upravo sa kohezijskom politikom imamo mogućnost e, pojasniti da je upravo suprotno slučaj, pa i dokazati to. No za to je potrebna volja samih država članica. Imate li tu konkretnih prijedloga kako e, provesti ovako, ovakav prijedlog u toj raspravi oko kohezijske politike. Osim toga imam jedno pitanje. Rekli ste da je potrebni diferencirani pristup kohezijskoj politici. Ja se tu potpuno slažem s vama. Rekli ste da je taj pristup trenutačno previše rigidan. A što vi mislite po tim? Mi u novom e, razdoblju e, imamo tri različite kategorije i E, da se toj diferencijaciji regija da veći naglasak. Osim toga dogovorili smo da se ovi sve manji proračuni koncentriraju na prioritete, no ostavili smo određenu fleksibilnost u onim regijama u kojima je vrlo hitno iskoristiti sve te prioritete. Gdje želite postići e, tu bolju diferenciranost? Možda možete to malo pojasniti, nisam sasvim shvatila što ste po time mislili. Još jedno završno pitanje. Komisija će krajem lipnja provesti jedan kohezijski forum. Hoće li u tom trenutku to biti prvi e, prvi korak od strane komisije da se nešto već kaže o kohezijskoj politici. Ja sam upravo u jednom dokumentu Europskog parlamenta pročitala da će biti jedan neformalni ministarski sastanak 8. i 9. 6. ministarski sastanak o kohezijskoj politici da li vi e, možda imate također neku odgovarajuću poziciju u odnosu na e, taj forum o kohezijskoj politici? Hvala. Gospođa Tomašić u ime ECR-a. Hvala lijepa. Ovaj puta ću e, u ime Republike Hrvatske, otoka Korčule, jer dolazim sa toga otoka i u potpunosti sam upoznata sa izazovima života na otoku tako da bi ovim putem posebno htjela staviti naglasak na važnost ulaganja u inovacije i digitalizaciju na europskim otocima. Instrumenti tehničke pomoći kao što je TAIEX, peer to peer, mogu biti koristan alat za promociju dobre prakse i razmjenu informacija Sukladno tome, na koji način ćete se zalagati da inovacija i digitalizacija uistinu zažive na europskim otocima i na taj način doprinesu boljitku i kvaliteti života otočana? Hvala Van i e, hvala što ste nam se pridružili u ovoj raspravi što je jako ključno jer kao što ste rekli Europa je doista na prekretnici, povijesnoj prekretnici. Izloženi smo velikim pritiscima, spomenut je i Brexit, e, no imamo i naravno aspekt kohezijske politike, imamo financijska sredstva koja moramo, želimo ulagati u Europu. Spomenuto je da će E, tijekom vašeg predsjedništva biti rasprava o budućnosti kohezijske politike. Kako ćete vi upravljati tim procesom i kako ćete se baviti, e, hoće li to biti e, više kao neki završetak ovih rasprava na kohezijskom forumu i u svjetlu ministarskog sastanka 8. i 9. 6. Koje su to kritične točke za vas Govorili ste o usiljavanju, no želite li razgovarati i o dodatnim uvjetima koji će se nametnuti nakon 2020. da se povežu investicijski prioriteti kao što je integracija i smještaj izbjeglica sa sredstvima koje će biti na raspolaganju državama članicama. E, to su sve ta političko osjetljiva pitanja, e, pa me zanima što će od toga biti na dnevnom redu. Osim toga, pitanje je kako e, uključiti Europski parlament. Mi trebamo u konačnici tri institucije kako bismo ostvarili rezultate. Evo toliko od mene. Hvala. Hvala. Gospodin Omaže. Hvala predsjednice, hvala i gospodinu Borgu e, na tome što ste danas došli na naš odbor. Govorili ste o vrlo općenitim pitanjima, o kontekstu u kojem e, se odvija e, vaše predsjedanje Europskom unijom i istovremeno ste se osvrnuli na konkretnija pitanja vezana za kohezijsku politiku. Kontekst je težak, tu se javlja pitanje vezan za migracije, za Brexit i za gospodarsku krizu. Što se tiče upravljanja migracijskom krizom i ekonomskim uzrocima migracija, dopustite mi da ovdje navedem e, brojčane podatke kako bi prikazao koliko je problem velik. 2100. godine na našem planetu živjet će otprilike 10 e, e, milijardi, 30 milijardi stanovnika, a u Europi će biti oko 6 e, sličan populacija kao i sada dok će se u Africi taj broj zaista uvelike povećati. I to su zapravo stvarnosti i e, čini mi se da mjere koje danas poduzimamo nisu na razini onoga što nas čeka. Veliko pitanje koje si treba postaviti kako Europsko vijeće, tako i e, Europski parlament i Europska komisija jest pitanje koherentnosti politika zajednice. Naime, nećemo uspjeti postići nikakav rezultat ako uspostavljamo politike koje s druge strane uništavaju druge politike. Ovdje mislim na trgovinske politike. Druga točka na vašem programu i to mi je jako drago, a već smo o tome i ranije govorili, jest e, pomorska dimenzija Europske unije, a također i otočna dimenzija Europske unije u određenoj mjeri. Nismo to dovoljno puta rekli niti naglasili, ali od svih e, kontinenata na svijetu, europski kontinent je onaj koji je najraznovrsniji, e, najrazvedeniji i koji ima veliku obalu i bezbroj otoka. To predstavlja izvore koji su jako značajni za istraživanje, za razvoj, za mnogo toga. Sve ono što nazivamo plavim gospodarstvom. Očekujemo od vas da uvelike naglasite e, pomorske u dimenziju, lučku dimenziju i da radite na pitanjima otoka u Europskom parlamentu postoji veliko očekivanje da se izrade prave strategije i jasni instrumenti za otok Europskoj uniji. A sada nešto o kohezijskoj politici. Prije nego što ste vi došli na ovaj sastanak, vodili smo raspravu o Europskom fondu za strateška ulaganja. Za vrijeme tog razmatranja vidjeli smo da postoji velika zabrinutost o budućnosti kohezijske politike. A ja bih rekao da što je u Europi loši, to više treba kohezijske politike. Što je situacija teža, više treba solidarnosti. Zanima me da li u e, vijeću svi dijele ovo mišljenje. Zanima me također je li, na, a kakav je odnos snaga na Europskom vijeću? E, kako bi smo vidjeli kakva je situacija? Bojim se da ne idemo prema jednom povijesnom nazadovanju i nadam se da u ovom razdoblju zakonodavstvo neće najviše nazadovati na planu regionalne politike. Bude li tomu tako, europski projekt neće se od toga moći oporaviti. Gospođa Vana, izvolite. Zahvaljujem predsjedavateljica, hvala i ministru što sudjelujete na našem odboru, hvala na vašim izlaganjima, zahvaljujem i na tome što ste sad spomenuli dva glavna cilja na području regionalne politike jer u dosada objavljenim prioritetima novog predsjedništva vijeća nije se moglo pročitati baš puno toga o regionalnoj i kohezijskoj politici. Samo se e, reklo nešto o jedno malo upućivanje je bilo na Fond za strateška ulaganja, ali evo, drago mi je da možemo razgovarati o kohezijskoj politici. Imam pitanja u tri područja. Prvo područje su spomenuli i prethodni govornici i to je jedno od vaših e, prioriteta, a to je područje migracija. Ja naravno podržavam ovo što ste rekli o nužnosti europskih rješenja, ne samo za humanitarne krize općenito, već i za pitanje izbjeglica za reformu Dublinskog sustava i za europski e, ključ obrane. Osim toga, nadovezujem se na pitanje mog prethodnog govornika oko kohezijske politike u odnosu na pritisak da se fondovi otvore za integracijske projekte, migracijske projekte. To je isto jedan dio onih eh, omnibus uredbe o kojoj smo govorili. A osim toga, Zanimaju me konkretne inicijative za prenamjenu tih sredstava i kako to države članice prihvaćaju. Mi znamo iz dosadašnjih pokušaja otvaranja, a bilo je takvih pokušaja da se prilagode operativni programi i da se više ulaže u područje migracija i integracija, no nekako to nije dobro primljeno u državama članicama i mislim da jedna ovakva inicijativa bi trebala pojačane mjere osiguranja vidljivosti ciljeva iste i tako dalje. Druga točka također je vezana uz pitanje vidljivosti. Upravo smo u odboru govorili o jednom izvješću na inicijativu našeg odbora na temu provedbe principa ili načela partnerstva u kohezijskoj politici. Vi znate da je načelo partnerstva jedan važan rezultat upravo kohezijske politike, znači uključivanje svih dionika civilnog društva i tako dalje. Da li vi u vašoj investicijskoj politici podržavate taj, e, to načelo partnerstva e, i e, podržavate li jačanje tog načela u EU? Europskom fondu za strateška ulaganja i imate li kakve odgovarajuće inicijative u tom smislu u vijeću? I treće pitanje, ja iz prioriteta mateškog predsjedništva ne vidim ništa na temu Brexit. Možda sam nešto preskočila, ali e, pokretanje članka 50 nekako e, bit će naravno za vrijeme vašeg predsjedništva i imat će značajne utjecaja na politiku. Pa bih voljela čuti nešto više od vas na tu temu. Hvala. Hvala, gospođo Hvala predsjednice. Gospodine ministre, kao što e, tome svjedoče velik broj amandmana i e, javljanja na e, plenarnoj sjednici na odborima, i izaslanstvo pokreta pet zvijezda od početka se protivi makroekonomskim racionalima i e, zaista se nadam da ćete vi promijeniti taj pristup. Stoga i moja e, pitanje u svjetlu članka 123. E, kako Europska komisija analizira taj članak i na kraju prenosi elemente E, kako e, Europskom parlamentu, tako i vijeću, ali to bi moglo se popratiti i zakonodavnim prijedlogom. Kakva šansa postoji da do toga dođe za vrijeme vašeg predsjedanja? Hvala, imam još tri e, imena ovdje koji su osoba koje su se javili za riječ, imali drugih javljenja. Ne, onda u tom slučaju daću e, riječ tim trima kolegama. Gospodin Žovan. Hvala lijepa. Gospodine ministre, moje će pitanje i primjedbe biti vrlo kratki. Svi mi znamo da će mjeseci koji dolaze biti vrlo značajni za kohezijsku politiku i sami ste rekli da kako bi ta politika imala budućnost, da je vrlo važno da se pojednostavi. Među predlozima za način pojednostavnjivanje nalazi se diferencijacija provodbe programa, što znači da e, za dobre i loše đake se ne postavljaju isti uvjeti, baš tako i kontrole da se mogu prilagođavati onim sredstvima o koji su tu u igri, ali isto tako i vezano za prirodu, oni koji upravljaju tim fondovima. Zanima me što se tiče kriterija diferencijacije, da li je to nešto što će e, malteško predsjedništvo podsticati i jeste li već o tome razmišljali? I jedna sasvim druga tema, drago mi je da pomorskoj politici dajete prioritet. Ja dolazim iz francuske regije Pays de Loire koje se uvelike bave pomorskim pitanjima i e, mislim da će sljedećih mjeseci biti načinjeno veliko, veliko političko priopćenje. Možete li nam već sada nešto reći o tome što će se navodno donijeti u travnju, o, o političkim aspektima pomorske politike? Hvala gospodin Novakov ima riječ. Hvala vam. Ja na početku moram reći da mi je drago što ovdje e, vidim e, osobu koja će imati tako velike odgovornosti i doista vam držim palčeve za ispunjavanje, uspješno ispunjavanje svih zadaća koje će biti pred vama. E, drago mi je da ste spomenuli pojednostavljenje želio bih e, vidjeti e, i više toga, barem jednu inicijativu da se stvori veći pritisak e, na radnoj skupini na visokoj razini za pojednostavljenje i koristeći iskustvo nizozemskog predsjedništva, oni su imali Amsterdamski pakt dakle dokument, memorandum u kojem su zatražili veće pojednostavljenje. E, dakle, i koji je vaš stav o, e, o, o, o inovacijama? E, naime, obzor 2020 je opskrbljen sa premalo sredstava E, i premalo se tu financira. Kako gledate na ta pitanja? Koje je uopćenito vaš stav o inovacijama? Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Maletić. Zahvaljujem. Ja neću ovdje govoriti o drugim prioritetima izvan kohezijske politike i drago mi je da unutar kohezijske politike ste naglasili da ćete se baviti i provedbom e, u razvoju 2014. do 2020. jer ovdje u Europskom parlamentu imali smo jednu rezoluciju i druga je još u toku oko ubrzanja e, provedbe kohezijske politike. Žela bih čuti imate li nekih e, konkretnih inicijativa i ideja kako ubrzati e, provedbu i kako podržati države članice da e, riješe brojne prepreke s kojima su suočeni u praksi u odnosu na provedbu. Hvala. Hvala i evo zadnje pitanje gospodin Buda. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Mulțumesc, domnule Hvala lijepa. Gospođo predsjednice, hvala vam gospodine ministre da ste došli na sastanak ovog odbora. Ovo je vrlo dobra prilika da mi kažemo nešto o onome što nas brine. Kako bi vaše predsjedanje bilo na dobrobit svih. Govorili smo o kohezijskoj politici u državama članicama, vjerojatno znate, želimo svi pojednostavnjenje i bolji pristup kohezijskim fondovima. S druge strane, želimo da kohezijska politika bude puno vidljivija. E, dobro ste rekli da mnogo toga dobroga financira Europa, a građani toga nisu svjesni. Svi smo dakle krivi i e, vijeće i komisija i parlament jer ne odašeljemo dobre poruke i nismo u stanju dati dobru sliku o svemu onom dobrom što radi Europska unija za građane. Govorili ste i o migracijama. Govorit ću nešto sa stanovišta Rumunjske iz koje dolazim. Mislim da smo mi žrtva velike nepravde utoliko što nismo u šengenskom prostoru, iako su naše granice sigurne. Neke su države članice Schengena, a nisu, nemaju tako sigurne granice kao što su naše. Bilo bi mi zato drago da date i jednu značajnu i jaku poruku. Mi bismo morali biti dio šengenskog prostora, barem zračnog prostora. I isto tako zanima me pristup pitanjima migracija. Mi ovdje u Europi pokušavamo nešto učiniti i stvoriti dostojne uvjete za izbjeglice, naročito teškom, za vrijeme teške zime. Ali ne bismo li e, trebali omogućiti da ljudi bolje žive u zemljama iz koje migranti dolaze. Prema tome, naglasak bi se trebao promijeniti ne toliko u smislu izdvajanja ovdje u EU, već e, ono što se može njima ponuditi u zemljama iz koje dolaze. Pitanje sada otvaram, nakon ovih pitanja otvaram e, prostor vama ministre za odgovore. Drago nam je što ćemo čuti odgovore. Zahvaljujem. Iskreno nisam mislio da će baš biti toliko pitanja, a nemam baš mnogo vremena. Sigurno ćemo imati još ovakvih prilika. Ja sam odgovoran kao ministar, bit ću odgovoran za plenarna zasjedanja, pokrivat ću dakle plenarna zasjedanja, pa mi je drago što će, će i to biti prilika gdje ću se sastajati s vama. I odgovoran sam dakle za plenarne sjednice i za EU fondove i zato sam upravo ovdje danas. Započet ću što se tiče formalnih i neformalnih sastanaka. Poruka koju mi šaljemo kao e, predsjedništvo jest e, da ćemo imati dva ministarska sastanka. To je nešto što ste već uočili sami. Kao slovačko predsjedništvo imamo e, vijeće za opće poslove 25. travnja i tamo imamo namjeru usvojiti zaključke vijeća na tom sastanku. Dakle. radit ćemo s našim kolegama u državama članicama kako bismo e, naše zaključke temeljili na tim točkama. Ta politika treba biti usmjerena prema naprijed i e, postoji potreba za većom vidljivošću i za boljim komunikacijom naše poruke prema građanima. Imat ćemo i neformalni ministarski sastanak u, u rujnu i u listopadu sam poznao predsjednicu i obavijestio sam ju da ćemo imati e, takav sastanak prije kohezijskog foruma. To će biti u nazočnosti komisije, ali i vi kao parlament ćete biti tamo nazočni i zastupljeni i stoga ćete imati o um, priliku e, prenijeti i njihovu poruku kroz ovaj forum forum je e, opredjeljen obratiti se i e, vama i naš primjer će se također obratiti u ovom forumu krajem lipnja. Uzimajući u obzir različita događanja koje smo organizirali, nadam se da ovaj proces neće biti sporadičan, već da će postojati konkretne veze između različitih konferencija i sastanaka. U današnjim e, okolnostima i u odnosu na izazove s kojima smo danas suočeni, a doista su me vaše intervencije uvjerile da je kohezijska politika još i više relevantna. E, to je politika namjera koje je smanjiti e, razlike među regijama. U brojnim slučajevima se iskazuju određeni populistički osjećaj no u tim regijama, tim gradovima nekako postoji mišljenje da su ih političari zaboravili. A takva vrsta politike koja vodi projektima treba se nastaviti, treba nastaviti upravo smanjivati ovakve razlike. Govorili smo o paketu Omnibus i o komunikaciji takvog paketa, a osim toga slavit ćemo 60. obljetnicu ESF-a, još jednog važnog e, događaja, još jedan važni događaj. Što se omnibusa tiče, tu je isto bilo određenih pitanja, ali i pitanja vezanih uz izazov e, useljavanja i imigracije. Dakle, u okviru bloka 3 već raspravljamo u, i o toj mogućnosti. Evo, to, su, to je moj pozitivni e, odgovor vama kad čujemo pitanja o migracijama. Međutim, dopustite mi da kažem da ja ovdje naravno predstavljam predsjedništvo, no ne mogu zaboraviti na činjenicu da sam maltežanin i da se mi ovim problemom bavimo već deset godina često sami i usamljeni institucije e, e, vrlo često daju samo neke, neka sredstva u hitnoj e, situaciji. No bacanje novca na određeni izazov ne vodi rješenju. Mi trebamo prepoznati da trebamo vijeć, kao vijeće djelovati i u smislu da sve države članice zabilježe napredak što se tiče zajedničke politike azila, E, Dublinske uredbe i tako dalje. Međutim, moramo razmatrati i vanjske aspekte. Sastavili smo se 2015. godine u Valeti Preuzeli smo određene obveze u odnosu na afrički kontinent jer većina migranata dolazi s afričkog kontinenta. Imat ćemo neku vrstu inventure. Naravno, u redu je sastajati se i e, potpisivati sporazume, no trebamo vidjeti da li svi doista i snose odgovornosti koje su preuzeli. Osim toga, e, usredotočit ćemo se i na samitu u Valeti u Veljači nastavit ćemo, nadovezat ćemo se na ono što je započeto u Bratislavi, no govorit ćemo i o vanjskim aspektima migracija. E, smatram da je to važno pitanje jer doista moramo pokazati da ozbiljno shvaćamo granične kontrole, a ne možemo dopustiti situaciju u kojem stotine i tisuće migranata prolaze kroz ovako i koriste na kraju krajeva ovako očajnička sredstva kako bi zatražili azil. Što je naravno povezano sa različitim teškoćama kao što znamo. Što se transparentnosti tiče, te upravljanja i kontrola, tu se slažem. Trebamo osigurati bolju potrošnju eh, na strani država članica, bolju kontrolu rashoda, a eh, što se otoka tiče, Malta ne samo da je država članica, već mi smo arhipelag, dakle eh, tu su i drugi otoci u Europi to je naravno e, time ta politika još i relevantnija. Različitost e, između regija je e, je bitna, znači transport, povezanost što se tiče osnovne infrastrukture, digitalnih aspekata i tako dalje. Uvjeren sam da države članice kada planiraju operativni proces s komisijom da uzimaju u obzir to. To je nešto što sve države članice rade, no ako se usredotočimo na razdoblje i dalje od 2020. i ako kažemo da želimo da ta politika bude usmjerena e, prema budućnosti, e, moramo biti e, vrlo mudri kao zakonodavci bilo kao parlament ili vijeće ili komisija, moramo razmatrati situacije gdje predviđamo izazove s kojima će naš kontinent potencijalno biti suočen. Dakle, i izvan tog horizonta 2020. Ne možemo biti u situaciji da svaki puta e, moramo e, svoje prioritete određivati prema konkretnim krizama, pa onda gledati kako mobilizirati sredstva. To je izazov koji se ponavlja. U svakom slučaju moramo anticipirati naše rasprave odnosno ono što će se događati i iza 2020. I krajnje vrijeme da imamo politiku koja je osredotočena prema budućnosti i koja, je, koja uzima u obzir buduće izazove. ćemo sve od sebe kako bi ti sastanci tome pridonijeli, bez obzira radili se o formalnim ili neformalnim ministarskim sastancima, a isto tako zajednički s vama na kohezijskom forumu pa i na drugim sastancima i konferencijama. Tako da kad imamo paket pred sobom, mi ćemo e, u njemu odraziti upravo ovu vrstu razmišljanja. A što se tiče popisa izazova s kojima smo suočeni, moramo iskoristiti potencijal e, same politike. A imali smo i komentara koji se tiču E, toga da nismo spominjali Brexit. Mislim da je to stajalište vijeća jasno. Mi čekamo službenu prijavu, e, službenu obavijest o tome, pa ne želim za sada komentirati nešto što je e, hipotetski. Ali da, svakako je to izazov i predstavlja nam izazov. Međutim, Mogu isto tako reći da je vijeće doista ujedinjeno, svih 27 država članica su u potpunosti svjesne da su pred nama izazovna vremena. Međutim, ovo je isto tako prilika da budemo još i više ujedinjeni, imajući na umu da je pred nama jedna specifična situacija e, kao i e, kao što je primjerice jedna prilika i proslava obljetnice našeg europskog projekta. Vijeće za opće poslove na Malti sa i summit 3. veljače su prilike za raditi na ovim pitanjima. Mi želimo odaslati jasne poruke kao vijeće Više puta smo govorili o izazovima, no ipak moramo također e, prepoznati da je zadnjih 60 godina ovaj kontinent živio u miru. I e, brojne, e, u brojnim regijama Europe smo vidjeli napredak, imamo boljih standard života za naše građane i iako prepoznajemo izazove i radili smo na tim izazovima, moramo se konsolidirati. E, dosta je pozitivnih rezultata, no također ono što smo postigli i ono što sada nekako doživljavamo kao zdravo za gotovo, znači da smo sada u poziciji da moramo štititi to što smo postigli. Dakle, štititi zajedničku valutu, štititi sve, sve pogodnosti toga da smo dio Europske unije. Tako da naš zajedničke nastojanje u sljedećim danima treba biti upravo to, je jedna zajednička e, budućnost koju vidimo za Europu. E, pogotovo u situaciji gdje će i jedna država članica napustiti ovaj blok. Gledam koja su sad bila još druga pitanja koja su mi postavljena. Aspekt per nas boli E, spomenuto je pomorski sektor. Tu ima puno potencijala koji se mora iskoristiti. Moramo vidjeti kako će izgledati usvajanje strategije zapadnog pomorskog basena. Moramo nastaviti raditi na tome. E, također tu je i plavi rast a moramo se pozabaviti politikama iz tog sektora. Često ne govorimo o našim oceanima i morima i potencijal koji oni predstavljaju. E, nažalost, često se oni spominju tek kada dođe do neke tragedije. Pomorski sektor ima puno potencijala i kad se radi o inovacijama govorili smo i o fondovima, ali u svakom slučaju, e, bez obzira na sredstva, ono što je važno jest da postoje mogućnosti istraživanja razvoja i otvaranja radnih mjesta. Uvjeren sam da će imati mogućnost da o tim stvarima govorimo, te da govorimo i puno konkretnije o prioritetima maltaškog predsjedanja u tom sektoru. Spomenuli smo inovaciju. Mislim da se mogu složiti činjenicom vezanom za poteškoće i izazove pred nama vezano za gospodarski rast i potrebu da se otvore radna mjesta. Europa mora biti puno više inovativna. Drugi kontinenti e, su također tu. Velik broj Evropljana privlače drugi, drugi kontinenti, a mnoge se stvari odvijaju na svjetskoj razini. Potrebno je stoga naći više financijskih sredstava kako bi se pomoglo onima koji imaju dobre projekte. Kad smo već kod projekata, što se tiče strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te kritika vezanih za fazu provedbe, moramo uvidjeti da su tu predstavljeni novi izazovi. E, tu su se pojavile strategije koje su potrebne prije samih provedbi, e, potreb, e, također eksante uvjetovanost. Moraju se ispuniti različiti kriteriji, ali stopa preuzimanja obaveza E, je tu i za sada nemamo podatke i svih 28 država članica o toj stopi. Vidimo određeni broj rezultata zato što je i znamo sada za to e, to zašto se opredijelilo izborno povjerenstvo. Ako ne napredujete u nekim situacijama, možete izgubiti tu nit i zaista moramo učiniti sve kako bi došlo do potrebnog ubrzanja. Mi kao predsjedništvo uz sva ograničenja koje imamo, bavit ćemo se i usmjeravati ka tome i pokušati shvatiti za slučaj da dođe do kašnjenja zašto je do njih došlo. Postavljena su i druga pitanja vezana za suspenzije, za suspendiranje. Dakle, mislim da tu izbora nemamo, moramo se držati utvrđenih pravila. Što se pak tiče vidljivosti, uočljivosti, parlament i vijeće imat će prilike raditi zajedno i e, to na e, povećavanju naše vidljivosti, ali morat ćemo surađivati i s drugim institucijama. Kad sam bio mlađi, ja sam bio gradonačelnik mog mjesta i također sam e, bio u odboru regija. Organizirat ćemo javne rasprave kako bismo u različitim državama i mjestima objašnjavali kako su određeni projekti nastali, kako ih ljudi ne bi primali zdravo za gotovo. Moramo se usmjeriti na to da sami građani u njima sudjeluju. Važno je da svi mi na tome radimo zajedno ja ću se pobrinuti da to organiziram. Možda se sada nisam osvrnuo baš na sva pitanja i na sve pojedinosti, no kao što sam malo prije rekao, dolazit ću na plenarne sjednice u Strasburu i u Briselu, a sigurno se moći i s vama susresti ako želite i osobno odnosno pojedinačno. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre. Odgovorili ste na gotovo sva pitanja. Budite sigurni da je naš odbor vrlo ambiciozan. Usmjereni smo na kohezijsku politiku, bavimo se sadašnjom inačicom kohezijske politike, ali već sad radimo i na budućim inačicama kohezijske politike. Nadziremo također sve što radi Europska komisija. Sutra ćemo nastaviti raspravu o provedbi kohezijske politike e, sa e, e, ravnateljem gravne uprave regija. Bićemo dakle ozbiljan partner u svim onim događanjima koje ste predvidjeli da ćete organizirati formalnim, neformalnim na kohezijskom forumu kao i na drugim predviđenim e, događanjima i inicijativama. U našem odboru naići ćete na potporu i interes za vaš rad u, e, kao E, države koja predsjedava Europskom unijom. Želim vam puno uspjeha i e, nadam se da ćete stvoriti vrlo vidljivu, vrlo uočivu politiku. Hvala lijepa. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali na sastanku. On je za danas završen. Vidjet ćemo se sutra ponovno u 9 sati.